I Mislim da možemo početi. Srdačno vas pozdravljam. Drago mi je što smo ovdje u velikom broju se sastali na zadnjem sastanku prije ljetne stanke. Radi se o bolje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi. To je bilo izvješće na vlastnu inicijativu našeg odbora. Izvjestitelj je Tomaš Piotr Poreba, kojemu sada dajem riječ. E, Szanowny Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, a spotykamy się dzisiaj e, tu. Hvala. Dame i gospode, Danas se sastajemo po drugi put da bismo razgovarali o ovom izvješću u ovom odboru. Riječ je o boljoj povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi. Istočna strana Europske unije i Europe treba biti povezana i želim vam reći da sam iznimno zahvalan na svima vama koji ste toliko aktivni u odboru za transport koji ste ojačali i poboljšali ovo izvješće putem amandmana. Dali ste prijedloge i preporuke i na tome vam toplo zahvaljujem što mi omogućuje da poboljšam ovo izvješće i siguran sam da je sada više strateški dokument nego što je bio i da jasno izlaže izazove s kojima se suočava središnja i istočna Europa na području transporta. Nije riječ o eufemizmu te ideje se mogu ostvariti, a vi ste iznijeli zanimljive sugestije i prijedloge o tome. Danas smo na sastanku koordinatora imali vrlo plodnu raspravu o tome razgovarajući s političkim klubovima o kompromisnim amandmanima. Planiram sazvati sljedeći sastanak odmah nakon odmora u rujnu. Vrlo sam zadovoljan što je ovo izvješće iznad političkih kompromisa, dakle postoji konsenzus. Postoji e, slaganje oko toga kako bi trebao izgledati plan i koja bi trebala biti uloga Europske unije za to. Neću ponoviti ono što sam već rekao na prvom sastanku kad sam predstavljao ovo izvješće. Već danas želim saslušati vaša mišljenja i vaše komentare u okviru amadmana koji su već predloženi, kako bih mogao na najučinkovitiji mogući način ugraditi te amandmane u svoje izvješće. Stoga vas molim da iznesete svoje komentare i svoje daljnje opaske, jer je moj cilj da ovo bude strateški dokument za parlament i komisiju. Hvala Andor Hvala vam draft Hvala, ovo je jako dobro polazište, a još je poboljšano amandmanima naših kolega. Pozdravljam vrlo otvorenu i konstruktivnu suradnju s gospodinom Porebom, izvjestiteljem, i sa svima ostalima jer smo danas imali vrlo dobar sastanak e, izvjestitelja u sjeni govorili smo o prvih 34 kompromisa. E, radujem se sljedećem sastanku nakon ljetne pauze i nadam se da ćemo se uspjeti držati datuma e, koji je predviđen, a to je 26. rujan za glasovanja u odboru stran. Očigledno je infrastruktura e, u državama članicama jako važna tema jer nakon deset godina e, članstva u Europskoj uniji ostalo je još puno toga za napraviti. Mi se svi slažemo da razvoj gospodarstva e, ide ruku u ruku zajedno sa razvojem infrastrukture, a Infrastruktura u našim državama je korisna i za druge države. Koridori TNT tu igraju bitnu ulogu. Mi ne možemo postići učinak e, mreža koridora bez ulaganja u ovu regiju. Trebamo se usredotočiti na e, cijelu mrežu kako bismo izbjegli uska grla koja često nastaju e, na graničnim prijelazima, zatim e, via Balkanika, via Karpatija trebaju biti razvijeni, također povezano sa Zapadnim Balkanom Očigledno je da e, države Središnje Europe ne mogu same prikupiti potrebna sredstva. E, izvješće sadrži dobre preporuke o financiranju, e, a također tu postoje jako dobri amandmani za FC, takozvani fund blending. Ja ću rado surađivati sa izvjestiteljem i i ostalim izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo se uspjeti odmoriti ovog ljeta jer smo već postigli napredak. Hvala, se Čunike, Klaudija Tapadeu. eu aș Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća i na dobroj suradnji. Hvala vam gospodine eh, Poreba. Hvala i drugim izvjestiteljima u sjeni e, na izvrsnoj suradnji. Cilj je da se na kraju ovdje izradi jedan strateški dokument kojeg će Europski parlament usvojiti i e, moći ćemo s ovim odaslati jasan signal Europskoj komisiji kako bi se malo više posvetila modernizaciji infrastrukture za promet e, u srednjoj i istočnoj Europi. Što se tiče amandmana, Infrastruktura i povezanost u Europi su e, od ključnog značaja ne samo za ovaj dio Europe, već i za cijelu Europu. Kao što sam već rekla, prometna infrastruktura predstavlja samu srž Europske unije i to nam je potrebno ako hoćemo imati e, učinkovitu ekonomiju. To nije moguće dakle, bez e, dobro, dobre prometne povezanosti htjela sam staviti naglasak na jednu specifičnu ideju. Srednja i istočna Europa e, Njoj treba jedna integralna strategija koja će uzeti uopće sve aspekte vezane uz e, prometnu infrastrukturu, a ta strategija bi se trebala osredotočiti na razvoj svih e, oblika prijevoza, ali isto tako i na održivu povezanost između država članica. S druge strane, Pozdravljam i još jedan drugi aspekt. To su ključni koridori TNT mreže. Ulaganja bi se trebalo usmjeriti na te transeuropske koridore, a treba uzeti u obzir i proširenje tih mreža na srednju i istočnu Europu. S druge strane, što se tiče reference na e, područje Zapadnog Balkana e, i e, Srednje Azije, to mi je drago, no ipak neki kolege stavljaju naglasak na razvoj Dunavske regije. Mi se slažemo s time da su nam potrebni unutarnji plovni putevi kako bismo uspjeli ostvariti ne samo prometne ciljeve, već i okolišne ciljeve, a to je nešto što nam je ovdje važno u odboru za promet. Što se tiče amandmana, neke amandmane od našeg kluba zastupnika i drugih klubova zastupnika podsjećaju na različite vrste ulaganja i financiranja prometne infrastrukture. Mi tražimo da se sve to poveže sa privatnim sektorom i da e, država članice bolje prate razne mogućnosti za financiranje prometne infrastrukture. Moji kolege socijaldemokrata, ali i drugi kolege slažu se s time da Eh, je regijama potrebna tehnička podrška od strane Europske komisije kako bi se projekti eh, mogli temeljiti na eh, europskim financijskim sredstvima. Drugi kolege su spomenuli visoku razinu kakvoće prometnih sustava, što nam je potrebno kako bismo zaštitili potrošače. A na kraju bih rekla da uh, uvijek ovdje branim uh, turizam u Europskom parlamentu, te mi je drago da uh, sam vidjela amandmane iz našeg kluba zastupnika, ali iz drugih kluba zastupnika koji se tiču turizma. Drago mi je što su ti amandmani uključeni u kompromis amandmane. Važno je naglasiti koliko je turizam važan i koliko je povezan sa dobrom prometnom infrastrukturom. Veselim se daljnim pregovorima. Još ćemo više harmonizirati naše stajališta na temelju izraženih kompromisa kako bi na kraju ovaj dokument bio koristan za Europski parlament, ali i za Europsku komisiju. Hvala. Hvala lijepa. Sada Jozo Raduš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni ALDE grupe gospodina Teličke želim zahvaliti gospodinu Porebi na dobroj suradnji, e, jako dobrom izvješću, jednako tako dobrim prijedlozima kompromisnih amandmana. Zastupnici ALDE grupe podnijeli su cijeli niz amandmana za koje smatramo da poboljšavaju i čine konkretnijim ovaj tekst a ja ću spomenuti samo neke od njih i zamoliti za potporu ostalih grupa i kolega zastupnika. U paragrafu 9 pozivamo komisiju ne samo da razmotri nego da osigura e, bržu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u europsku TNT mrežu i jednako tako na bolje prometne veze sa Ukrajinom i sa ostalim susjednim zemljama. Novim paragrafom 11a e, pozivamo komisiju i države članice na daljnju digitalizaciju i automatizaciju svih oblika transporta kako bi taj transport bio bolji i moderniji, a slično tome amandmanom na paragraf 17 pozivamo države članice da ubrzaju uvođenje europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom koji je tek u začecima jednako tako će omogućiti bolju prohodnost i izbjegavanje poteškoća na granicama kada se govori o željezničkom prometu. I na kraju amandmanom na paragraf 21 upozoravamo da je plovnost Dunava regulirana vrlo zastarjelom konvencijom iz 1946. godine koja ograničava upotrebu flote i jednako tako smanjuje plovnost rijeke Dunava pa bi svako trebalo razmotriti što se može učiniti da se ta zastarjela konvencija promjeni i potencijale rijeke Dunava bolje iskoriste. Zahvaljujem dakle još jedanput na suradnji, očekujem naravno nastavak dobre suradnje u rujnu i jednako tako kao posljedica toga kvalitetno izvješće Odbora za transport i turizam. Hvala lijepo. Hvala lijepo, sad se ja još ubacio. Pa da se odmah e, nadodam na ovaj ugovor iz 1946. i plovnost Dunava, to se stvarno mora preraditi. I naravno, <laughs> sasvim jasno, ali ne smijemo zaboraviti da je Dunav prije 30 godina izgleda sasvim drugčije nego danas. Mi sam prije 33 godine, inače od Iloka do Crnog mora se vozio i kajakom sam se veslao niz e, Dunav. I ako ste morali paziti onda ako vam ne dođe veliki val da vas ne prebaci i da vas kompletno ne izbaci iz broda. Ja sam to morao raditi svakih 5 do 10 minuta sam se morao povlačiti jer čim neki brod prošao, toliko je brodova prolazilo da smo mogli jednostavno izazvati valove koji bi me izbacili iz mog kajaka. A sad kad sam bio na Dunavu i kad sam sjedio u Bratislavi, ja nisam vidio u ne znam koliko sati niti jedan brod, a onda u cijelom danu tri broda. Prema tome pitanje što mi hoćemo od Dunava, samo normalni brodovi šta tamo treba prolaziti. Dakle, u Njemačkoj smo imali veliki tunel Rajn, veliki kanal Rajna Majna i tamo su mogle najveći brodovi prolaziti, ali su kasnije rekli različiti ministri da to isto nije bilo dovoljno pametno jer nije jednostavno dovoljno prometa. Da se danas postiglo 10% onda ishodišno planiranog prometa za taj ogromni i duboki kanal koji je milijarde koštao, dakle Rajna Majna Dunav kanal, a nema tog prometa. Stoga moramo znati šta želimo napraviti u unutarnjoj plovidbi i na Dunavu konkretno. Jer vidite, u proteklih 20 godina se kompletno se plovidba unutarnjim vodama se e, smanjila 80% na rajnje, a uglavnom je palo na jedva 20% onih ukupno planiranih. Čak su i bavarci koji su uvijek bili za to da se na Dunavu naprave jači plovni put i Austrijanci su to isto odbili sa velikim, velikim demonstracijama. A reći ću vam i zašto i kako. vidite, u Njemačkoj imamo po brodu koji plovi unutarnjim plovnim putevima tri čovjeka u administraciji. Znači oni sebi, oni jedino imaju funkciju i moraju se osigurati radno mjesto. I zato se mora znati u šta ćemo investirati. Ja sam naravno za unutarnju plovidbu, ali se moraju brodovi uskladiti s rijekama, a ne obrnuto. I onda se to sve skupa moraju smanjiti štetne emisije. I nakon negativnih iskustava koje imamo, moramo usmjeriti novce tamo gdje će to biti održivo, i isplatno. A druga stvar gdje ne trebate puno novaca, samo političku volju, to je ovo kad govorimo o balkanskim državama primjerice ali oni predstavljaju zapravo jednu vezu sa bivšim zapadom. Ja mislim da sam to već pričao. Kad smo išli od Wolfstala do Bratislave, četiri kilometra dosta za koje jednostavno 25 godina nisu imali novce da to izgrade. Ali imate i druge primjere. Recimo je Novo Udine između Njemačke i Češke. Evo, već 25 godina bi se samo trebao taj dio puta obnoviti, taj dio puta koji je bio uništen kad je, mislim, bila podjela na istok i zapad, a nije u 25 godina ništa napravljeno. Pa prema tome isto tako moramo i Balkan privezati i povezati sa bivšim takozvanim starim zapadom. I zato nam ne treba puno novaca, rekao smo, treba nam samo politička volja i na to se moramo koncentrirati. sad van eh, we En, ehm, Mi imamo još nešto vremena. Ja sam posjetio Rotterdam sa Anderdelijom u danima TNT. Puno se govorilo o jaružanju, o jaružanju Dunava bilo je puno rasprava o tome je li raž, je, ružanje, eh, je li to održavanje ili je to oblik ulaganja. Sad smo u fazi amandmana eh, i zelenih kompromisa, ali bilo bi dobro kada bi izvjestitelj se pozvao na ulogu komisije i govorio o jaružanju kao o ulaganju, a ne samo održavanju, jer je puno velike dijelovi rijeka, rijeka su puni mulja. E, nadalje imamo amandman 46 od gospodine e, Grapini i drugih. Dakle, e, pitanje je što se događa na zapadu Europske unije. Drugi amandmani traže da FC dobije veću ulogu. Ponekad imam dojam da u istočnoj Europi još uvijek se previše misli na bespovratna sredstva, a nedovoljno se misli na zajmove, na primjer na FC zajmove. Da li bi se to moglo ojačati u tekstu? Hvala. Hvala lijepa. Sada se Olga Senolova javila još jednom. Děkuji za slovo. Eh, já bych také chtěla... Hvala. Ja želim ponajprije zahvaliti gospodinu Porebi na ovom važnom izvješću. Ja sam bila izvjestiteljica u Sijeni. Kad je bilo riječ o bijeloj knjizi o transportu i tamo se pozivalo na jednakim uvjetima za sve kad je riječ o, transportnoj infrastrukturi između starih i novih država članica. To se spominjalo u bijeloj knjizi i drago mi je da se to ne ignorira u ovom izvješću. Ja sam predložila nekoliko amandmana i želim naglasiti da pitanje poboljšanja plovnosti e, unutarnjih e, plovnih putova ne utječe samo na Dunav nego i na Elbu. Bilo bi dobro sagledati situaciju, a vi ćete to moći ako posjetite da vidite situaciju u Češkoj u rujnu. Pitanje visoko kvalitetne infrastrukture, osobito kad je riječ o konkurentnim željeznicama je jako važno, nedostaju visoko kvalitetne brze željezničke veze u toj regiji. A treće što želim reći u ovom izvješću je već u izvješću, ali bih htjela da se tome pridade veća važnost, a to je uloga koordinacije i suradnje među državama članicama u pripremi i planiranju prekograničnih veza, kako bi te veze imale neki vremenski raspored, neki smjer, neku svrhu i donijeti stvarne rezultate. Hvala i želim uspjeh izvjestitelju. Hvala, sada je Europska komisija, gospodin Harald Hojtas. Uh, uh, uh, predsjedatelju zastupnici puno vam hvala. Mi pozdravljamo izvješće izvjestitelja Porebe i izvjestitelja u Sjeni i smatramo da ono što kažu u ovoj regiji i njenim potrebama je dobro došlo, naročito i naglasak na interoperabilnost e, i drugo je vrlo dobro došao. Istovremeno, molim vas, nemojte da ovo bude izvješće koje se previše bavi konkretnim problemom ili konkretnim projektom. TNT treba dati jedan sveobuhvatni okvir za infrastrukturu e, koji će do 2030. E, značiti da imamo središnju mrežu koja dobro funkcionira. Kad je riječ o instrumentu za povezivanje Europe, vidimo da fondove dobro koriste regije i države članice, već je šest država članica iskoristilo 100% e, taj fond u, prvom, e, u prva dva natječaja. E, ove jeseni će biti raspisan natječaj za 1,1 milijardu a to će, se ne odnositi na preostale omotnice za te države. Dakle, vidimo da se fondovi dobro koristi i uvjereni smo da će 11,3 milijarde biti u potpunosti utrošeno do kraja ove godine. Kao što su naznačili neki članovi ovdje, te države moraju pogledati što im nudi EFSI. moramo posjetiti te zemlje i pomoći im da provode i EFSI proizvode a to bi mogli za neke projekte koji su od eh, središnje važnosti. E, osim toga želim naglasiti da nam je potrebna stabilnost. Ne želimo e, prevelike popise projekata, već imamo dovoljno dugačke popis projekata. Dakle, treba zadržati kontinuitet e, za razdoblje 2004, od 2021. do 2027. Kaže se da nemamo ulagače koji bi nas mogli pratiti i e, činjenica da imamo koridore, a to je vezano uz onu opasku o suradnji i koordinaciji Nama je doista potrebna podrška ovog odbora da bismo proveli e, te koridore. To je ponovo izloženo u Rotterdamu e, i bilo bi nam jako drago kada bi ovaj odbor u svom drugom radnom planu se time bavio i onda ćete vidjeti da neke stvari koje su dogovorile ovaj dom sa e, državama članicama postaju kritične. Također želim reći da je ružanje se može sufinancirati sa svih strane, dakle ne redovito godišnje održavanje, već e, uspostavljanje uvjeta za jaružanje, e, to je moguće i naravno to će pomoći e, na Dunavu, dakle to ne može svugdje biti najveći uvjet, ali možda bismo mogli naći dobra rješenja na Dunavu e, jer želimo da Dunav bude plovni. Ostavit ćemo sada to u ovako, ovako kako je i očekujem dalje izvješće na jesen. Hvala i sada još jednom e, Tomaš Poreba. Puno hvala na ovim doprinosima. Argumenti koje ste iznijeli bit će mi vrlo korisni. I ja ću ih uzeti u obzir u pripremi kompromisnih amandmana. Također želim reći da ovo izvješće ima niz ciljeva, a jedan od njih je osnažiti i podvući važnost razvoja infrastrukture u istočnoj Europi i ulogu e, koju to ima u jačanju sigurnosti u regiji. To želim naglasiti u svojim razgovorima s vama i mislim da će to biti važan signal koji možemo odaslati da je bolje povezana Europa sigurnija Europa. Zahvaljujem predstavniku komisije na informacijama koje je dao. Biću slobodan da vas kontaktiram izravno kako bi se mogao s vama izmjenjivati informacije i pretočiti te informacije u oblik koji se može koristiti u ovom izvješću. Međutim, postoji jedna stvar s kojom se ne slažem. Ne mislim da ulazim u previše detalja i da ne smijemo ulaziti u prevelike detalje. Ovo izvješće želi izložiti niz strateških ciljeva koji su odgovor na izazove s kojima je suočena Europska unija na području transporta. Stoga želim e, naglasiti konkretne programe, e, konkretne ciljeve gdje mi parlamentarci možemo pomoći riješiti problem nedostatka infrastrukture jer to je u interesu cijele unije. Međutim, još jednom e, vam želim zahvaliti, želim zahvaliti Kladu Andoru, svim drugim izvjestiteljima u Sjenu, gospodinu Kramenu na odličnoj suradnji. Siguran sam u rujnu kad se ponovo sastanemo da ćemo svi biti odmorni i spremni pripremiti izvješće koje će biti dorađeni strateški dokument. Hvala. Und... Äh, Hvala lijepa. A rok za glasanje je 26. rujan. I prije nego što prijeđemo na sljedeću točku na redu, mislim da moramo napraviti eh, malu stanku jer imamo govornike. Eh, mislim da ćemo nastaviti u 16 sati sa sastankom, ali želim vam priopćiti da eh, nas napušta Christopher Ford iz tajništva našeg odbora koji je sedam godina radio s nama i moram znati da smo imali s njima moram reći da smo imali s njima jako dobre iskustva, te sa žaljenjem sada moramo primiti na znanje da nas napušta i da odlazi u odbor Ample. Mislim, sretan sam zbog odbora MPL, ali ne toliko zbog nas. I još jednom želim srdečno zahvaliti na lijepoj suradnji. Želim mu sve najbolje, puno sreće u odboru Ample i siguran sam da će nastaviti raditi kao i ovdje. No, zato što me sve najbolje, mislim da govorim o ime smiju koji su s vama surađivali, kada vam želim izraziti još jednom srdečnu zahvalu. I sad ćemo praviti kratku stanku kako bi Wim van de Kamp mogao popiti svoju kavu i naći ćemo se ovdje opet u 16 sati. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen Poštovane dame i gospodo, dragi kolege, dragi kolegice, srčno vas pozdravljam na nastavku naše sjednice, zadnjeg sastanka prije e, ljetne pauze. Sada prelazimo na našu radnu skupinu za turizam. Imamo tu razminu gledišta vezano uz pristup fondovima Europske unije za turistička ulaganja. Prije nego što krenemo s raspravom, želim reći da Jako pozdravljam temu našeg današnjeg sastanka radne skupine za terorizam. Postoji nam jedno pitanje koje se uvijek iznova postavlja pri našim sastancima, a to je gdje i koliko novaca imamo na raspolaganju za ulaganje na području turizma. Ti novci su na neki način sakriveni u različitim strukturnim fondovima i nisu vidljivi kao ulaganje u turizam. Financijska sredstva se dodjeljuju državama članicama, a oni su odgovorni za eh, upravljanje i trošenje novaca. I zbog toga je isto tako teško sagledati kako se koriste e, ta sredstva, a teško je isto tako procijeniti učinkovitost mjera. Osim toga, pristup sredstvima Europske unije je znatno e, jednostavniji za veće subjekte nego za manje, a znamo da e, je 90% svih turističkih poduzeća upravo predstavljaju mala, sednja i mikro poduzeća i to ne smijemo zaboraviti. Europski parlament je pri raznim prilikama e, tražio da se postavi jedna posebna proračunska stavka za rashode u turizmu, ali nažalost bez rezultata. To bi sigurno povećalo vidljivost e, rashoda. Od novog financijskog razdoblja imamo sada nove postupke, imamo takozvane operativne programe koje predstavljaju temelj za korištenje sredstava u državama članicama i posebice u regijama i siguran sam da ćemo i u vezi s time imati neka pitanja, nadamo se i dobre odgovore. Sada se veselim na eh, razmiju gledišta. Nažalost, odgovorna osoba za radnu skupinu za turizam iz naših redova, gospodin Uhejli, danas nije ovdje. Predvidjeli smo tri eh, kruga rasprave. Svaki naš govornika ima 5-6 minuta vremena i molim sve da se pridržavaju zadnog vremena za govor kako bismo mogli završiti na vrijeme. Prvi govornik je gospodin Colin Wolf iz glavne uprave regiju, vezan uz temu e, Europski strukturni investicijski fondovi. Izvolite gospodine Wolf, imate riječ. E, Puno hvala gospodine predsjedavatelju. E, želim vam svima dobar dan. Mi pozdravljamo ovaj razgovor o pristupu financiranju za turizam ja bih e, samo iznio nekoliko preliminarnih opaski o turizmu u regionalnoj politici. Prvo, važnost turizma. E, to je važan gospodarski pokretač u EU regijama. To je jako veliki sektor i kao što dobro znate, važno je naglasiti da je veći i od prehrambenog e, sektora, automobilskog sektora, kemijskog sektora i to je sastavnica 9 do 10% radne snage. E, nadalje, u odnosu na radnu snagu, turizam je jako važan za otvaranje radnih mjesta za mlade ljude koji se po prvi puta zapošljavaju i za poduzeća je iznimno važno, za mala poduzeća i srednja poduzeća. Važan je i za regionalni razvoj. U našem pristupu je jako važan teritorij, prirodna bogatstva, povijesno nasljeđe, važan je i za održivost da bi se sačuvale ti resursi turizam nadalje doprinosi regionalnom razvoju jer ne samo što je važan u vrlo razvijenim regijama, već je vrlo često i izvor gospodarskog razvoja u perifernim e, regijama koje su upravo stoga privlačne. Kada je riječ o financiranju, o čemu danas govorimo, financiranje vezano uz turizam se vodi pod e, drugim naslovima, u razdoblju od 2014. do 2020. a iznosi oko 9 milijarda u RDF, Fondu za regionalni razvoj to se povećava ne samo sufinanciranjem javnih tijela već i želimo e, staviti veći naglasak na zajmove i privatna ulaganja. Ako to uzmemo u obzir onda je taj iznos puno veći. To je ono što se tiče turizma, ali naravno ulaže se i u druga područja, infrastrukturu, e, transport, e, okoliš, digitalnu infrastrukturu što sve pridonosi turizmu, a također i u odnosu na inovativne proizvode i usluge i potporu malim i srednjim poduzećima. Stoga je cjelokupni iznos puno veći od ovih 9 milijardi. No mi naravno shvaćamo da se postavlja to pitanje i želimo biti sigurni da da financiranje bude na raspolaganju puta tematskih ciljeva i mi možemo na taj način e, osnažiti turizam e, obzirom na tematske ciljeve oko pola tog iznosa e, se odnosi na zaštitu okoliša i povijesno nasljeđe a na drugom mjestu je konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Mi naglašavamo ne samo način na koji turizam može imati koristi od ulaganja u ta tri tematska ciljeva, već i obzirom na izbor projekata. O kakvim projektima govorimo? Želimo proširiti turistički proizvod, e, želimo poticati održive oblike turizma, imati inovativne inovativne pristupe, e, proširiti e, osnovu bazu klijenata, želimo e, osigurati da turizam može na najučinkovitiji način produžiti sezonu i želimo da turizam ima koristi od digitalne agende i E, dostupnosti tržišta i tako dalje. E, želim na kraju reći da smo imali jako važnu ekspost evaluaciju zadnjeg eh, razdoblja financiranja eh, kulture i turizma i imamo niz zaključaka o tome kako ići dalje s tom politikom. Broj jedan eh, trebamo ugraditi kulturu i turizam u dvije perspektive, u pametnu perspektivu i u pametnu specijalizaciju. To su strateški pristupi istraživanje, inovacije i usluga, te u odnosu na održivu perspektivu, a drugo što proizlazi iz te evaluacije da moramo prijeći sa tvrdih e, ulaganja u e, tvrdu infrastrukturu, moramo prijeći na meku infrastrukturu, e, to jest graditi znanje. I treći zaključak koji želimo naglasiti je potreba da se uključe e, poduzeća i subjekti u e, turizmu. Veliki je izazov e, da naši partneri budu svjesni koliko je turizam važan za gospodarski razvoj i na koji ga se način može podržati, a i da isto učinimo i za partnere u turizmu. Hvala. Nice. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Žil Tretr iz kabineta podpredsjednika Jerhika Tajnena koji će govoriti o investicijskom planu i financijskim instrumentima kojima upravlja Europska investicijska banka. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo što ste nas pozvali da budemo prisutni na ovom vrlo važnom sastanku i savjetovanju, jer mi kako to razumijemo trebamo poduzeti sve napore kako bi osigurali da se cijeli investicijski plan dobro razumije i shvaća. Ali sve prije nego što pređem na detalje svoje prezentacije da napomenem kako je važno da se prilike koje nam daje investicijski plan ne odvajaju u neku posebnu ladicu i da se odvajaju dakle ove stvari iz strukturnog fonda od e, FC-a jer to treba ići paralelno i povezano. Imamo tu već i prve primjere da gdje se vidi da se recimo iz strukturnih fondova i fondova za regionalni razvoj kombinira investicije i na taj način nastaju bolji projekti. Druga stvar je, oni e, projekti koji se financiraju iz Fonda za strateške investicije, imamo recimo tu mogućnost da idu pod E, inovacije ili imamo mogućnost da idu pod naslov recimo s male i srednje poduzeća ili imamo isto tako mogućnost da idu pod naslov različiti projekti na korist turizmu. Ovo infrastruktura i inovacije kad pogledate tu imamo mogućnost da recimo objedinimo više projekata pod tim naslovom. I to imamo dakle jednu platformu za zajedničku koinvesticije. I to recimo, to nam olakšava E, uopće investiranje u takve projekte. U zemljama kao što je recimo Cipar ili Grčka, tamo se prilično agresivno tome pristupa i mislimo da bi tamo trebali recimo posebno paziti na kombinaciju projekata koji idu recimo na energetsku učinkovitost, a s druge strane recimo renoviranje nekih objekata. I mislim da to treba da apsolutno objediniti i na taj način koristiti iz više fondova sredstva i to na bolju, bolji naravno rezultat iz toga izvuče. Mi znamo da u turističkom sektoru imamo jako puno malih, srednjih ili mikropoduzeća i znamo da onda Europska banka, investicijska banka preko svojih filijala njih posebnim, e, posebnim linijama financira, a to se isto može onda sa strukturnim fondovima kombinirati. E sad, čime se mi ovdje zapravo bavimo kad promoviramo te mogućnosti? Mislimo da je potrebna tehnička pomoć za kako bi se znalo kako će se recimo izgledati to financiranje projekata i kako će se to zapravo povući iz fondova i kako to su te bitne prilike kojima mi trebamo dati tehničku pomoć. Mi smo i zbog toga napravili taj centar za savjetovanje, taj naš hub koji je pri našem Europskom fondu za strateške investicije, ali mm, mi funkcioniramo i dajemo savjetovanje i za recimo projekte koji idu iz strukturnih fondova i svi nam se mogu obratiti. A 1. lipnja, da na kraju napomenem, smo izašli sa našim konačnim instrumentom za investicijski plan, a to je recimo javna web stranica, mi ju nekako zovemo zapravo naša agencija za povezivanje promotora, i dakle svaki promotor koji ima neki dobar projekt i želi ga reklamirati kako bi našao recimo i financijere iz privatnog sektora može se obratiti nama na toj web stranici i tu onda oglasiti svoj projekt a ujedno kako bi on našao privatne financijere ili sufinancijere, a ujedno svako ko traži neki pametan projekt može otići na web stranicu i vidjeti što se nudi. I mi smo vrlo zahvalni na pomoći za tu web stranicu, jer vidite, u nekim dijelovima Europe, u nekim zemljama je upravo turizam jedan od najvažnijih grana e, gospodarstva i ako budemo na pravi način investirali u projekte na tom području, onda ćemo im generalno pomoći u rastu. Hvala lijepo, a sada prvo riječ ima. Pascal. Hvala lijepo. Neovisno o tome što želim reći nešto je u svoje vlastito ime, ja bih kolegicu Aguilar želio ispričati jer je imala druge zadatke u radnoj skupini. Pa bih vam prezentirao njezine stajališta. Evropska unija je najveća turistička destinacija na svijetu, međutim, suočena je sa sve jačom konkurencijom i novih destinacija. Prema tome, ako ne budemo poduzeli adekvatne mjere, mi ćemo izgubiti naše udjele u tržišta. Na tržištu 2000 smo imali 50% svjetskog turizma, dakle turističkog tržišta, a danas imamo manje od 40%. Prognoze govore da ćemo 2030. imati manje od 30% ukupnog globalnog turističkog tržišta naš udio iznosi. Zbog toga moramo svoj turistički sektor inovirati, moramo se prilagoditi s novim uvjetima koji vladaju na tržištu, dakle povezanost, međupovezanost, nove ponude turističke, nove tehnologije, bolje usluge i tako dalje. Osim toga moramo se kompletno prilagoditi digitalizaciji i paziti da se nosimo nekako i mi da doprinesemo smanjenju loših posljedica klimatskih promjena. Mi znamo da smo mi bili relativno stabilni unatoč svim krizama u turizmu, ali ipak smo isto doživjeli zbog smanjenja javnih proračuna i mi jedno zapravo smanjenje našeg općeg volumena za 15%. Jer naravno smanjenje proračuna je dovelo do toga da se manje projekata financira i kroz to smo investicije smanjili za 15%, kao što smo rekli. Prema tome, naš cilj je bio da iz efsi izvučemo najmanje 315 milijardi eura koje bismo mobilizirali za naš turistički sektor, sektor. a sa zemljama članicama koje su same nadležne za provedbu svojih godišnjih planova trebamo surađivati. Turistička branša treba igrati vrlo važnu ulogu u našem rastu i zapravo poticati daljnji gospodarski rast. Prema tome, da bi taj dio gospodarstva bio uspjesan, moraju se iskoristiti sve prilike koje nam daje adekvatan regulatorni okvir i poboljšati naša konkurentnost kako bi Europa i dalje na svijetu ostala glavna i prva turistička destinacija. Želim komisiji čestitati na ovom priručniku za turizam, jer ovdje se ne reklamiraju samo, ne reklamira samo turizam i najbolje prakse, nego se vrlo praktične stvari obrađuju, daju smjernice za postupanje. Osim toga, hvala kolegama koji su na ovome surađivali, bilo vrlo korisni. A zatim uzmimo ovo što radi recimo Europska komisija kako izgleda naš proračun. Pogledajte za projekte iz programa Kozmo vidimo da su, programi, da su se financiranje drastično smanjila, negdje i za polovinu. Da li nam to možete malo objasniti, da nam kažete gdje su najveće prepreke ako želimo doći i sudjelovati u Junkarovnom planu, odnosno na se za Fond za strateške investicije? Kako, koje su glavne prepreke i kako ćemo to olakšati? Dakle, to su ova konkretna pitanja koja sam želio postaviti kako bi Hvala lijepo kolegama i hvala govornicima. Hvala Sati Hvala. I hvala govornicima. Mislim da je to jedna vrlo zanimljiva rasprava, a mi smo već u našoj rednoj skupini za turizam o tome puno govorili. Međutim, ovo je zgodno jer je ovdje u koncentriranom obliku sve čujemo. Dakle, tu se spominje investiranje u više u onu soft, meku infrastrukturu, i onaj software infrastrukture, nego što se to razmišlja o objektima konkretno i onoj tvrdom hardveru. I sad me zanima ove ex post izvješće, pogotovo ove izvješće o tome kako su išla sredstva iz Fonda za regionalni razvoj u projekte na kulturi i tako dalje. Ja inače predstavljam ovdje Wales i koja uglavnom ima ruralna područja. Tamo je tendiramo tome da imamo manje investicija u infrastrukturu i komunikaciju. Ali isto to mogu biti neke prednosti našim ruralnim područjima, ono kako mi to e, možemo te projekte privući i financirati sredstva u naš ruralni turizam. A onda me zanima kako se recimo mala i srednja poduzeća mogu to bolje involvirati kod sufinanciranja sufinanciranih turističkih projekata. Vi ste govorili o Fondu za strateška investiranja, vi ste govorili o mogućnosti da nudite savjetovanje, konzultacije, kako se lakše mogu recimo pogotovo mala i srednja ili mikropoduzeća bolje informirati jer oni se onako ovako muče i teško im je u ovom široj gledano u širem kontekstu ekonomskom, pa prema tome nas zanima kako konkretno bi oni se mogli tome obratiti, kako bi recimo mogli aplicirati, podnijeti zahtjeve za različita financiranja za svoje projekte koje bi povezali ruralni razvoj sa turizmom u, naravno, ovom o čem ste govorili više manje o softveru. Hvala lijepa. A sada Jens Nilsson. Hvala. Mislim da je najvažniji doprinos kojeg možemo na europskoj razini dati, ako želimo poticati, promovirati turizam, da pokušamo intenzivirati našu kohezijsku politiku. Jer e, mislimo da to potiče i promiče razvoj regija. A Ono što je tako dobro kod E, kohezijske politike je da pritom cijelo vrijeme slijedimo jednu perspektivu bottom up, od dolje prema gore. Prema tome nama treba jedna razvojna strategija koja će se zasnivati jasno na turizmu. Samo tako ćemo stvoriti rast i radna mjesta. A mislim da je to ujedno i osnova za politiku strukturnih fondova koja se provodi u različitim regijama Europske unije. Ja vam mogu opet moju regiju u Švedskoj ovdje navesti kao primjer. Mi smo se od 20. stoljeća, od kraja 20. stoljeća već koncentrirali na turizam kao naš glavni pokretač rasta. I sad smo tu različita poduzeća međusobno povezali kako bi zajednički sudjelovali u tom e, razvoju, a ta različita poduzeća i različite regije to im je samo koristilo. Primjerice, tu su se poticala razmjene znanja, tu su se onda naravno lakše stjecale kvalifikacije, a napokon i transport je vrlo bitan jer su se ljudi morali, turisti i, naši ljudi koji u tom rade, prebacivati s jednog na drugo mjesto. Ali što je bilo bitno? Bitno je da naši građani shvate da je jedan takav razvoj turizma i međusobno povezivanje u njihovom zanimanju. Pa će se onda kroz to onda lakše priviknuti i na koje kakva odvajanje, izdvajanje za zajednička financiranja prometnih koridora koja povezuju te regije i koje naravno pomižu našem razvoju turizma, koje je vrlo bitno. Hvala lijepo, a sada da ide klon. Hvala. I hvala našim na ovim prezentacijama, dvijema. Mislim da se svi slažemo da je turizam vrlo, vrlo važan, pogotovo što se tiče zapošljavanja posebno u odnosu na mlade ljude i na različite možda ne tako industrijske razvijene ili ruralne krajeve. I znamo koje smo lekcije već naučili i vidjeli smo da su tu tri glavna područja. Kulturni turizam koji mislim da je vrlo važan. Mislim da svaka regija vrijedno je jasno svoje vlastito nasljedstvo i kulturu i mislim da je tu onda najbitnije njima jasno da se financiranje sa sredi, ali to i nije takav problem jer to već ide uhodanim putovima. Možda je veći problem da se promocija napravi kako treba i da to bude jedna povezana promocija koja bi zapravo provodila kroz više regije i tako dalje različite različite stvari povezivala. Mi znamo da u Irskoj imamo takve neke programe koje želimo raditi u okviru programa do 2020. godine. I mi se sa turističkog zapravo aspekta pripremamo te važne projekte za i različite nagrade smo raspisali za najbolje projekte koji će pokazati kako će se primjerice promovirati takvi zajednički, što ja znam, kulturni kulturni putevi koje vode, dakle za kulturni turizam kroz različite dijelove Irske i svako tu prezentira najbolje što ima. Zatim ovdje ovo što se govorilo o ovom investiranju u onaj hardware, u one zgrade, u infrastrukturu ili u software, manje više u one soft investicije u sadržaje i slično. Mislim da je jedno i drugo bitno, jer tu su naravno ceste, ostaju vrlo bitne zračne luke, a u ruralnim područjima koja ne smiju biti izolirana, isto prometna povezanost vrlo bitna. Europska investicijska banka koju ste spomenuli, ja sam već pogledala to. I poslije ću još govoriti. Mislim da ko to predlaže, to povezivanje više projekata, mislim da bi to moglo biti jako korisno. I to bi trebali bolje promovirati ne samo u zemljama članicama, nego u pojedinim regijama. Mislim, mi naravno cijelo vrijeme razmišljamo kako će naše konkretno realno gospodarstvo, kako će pojedina mala i srednja poduzeća ili mikropoduzeća, dakle svi ljudi koji djeluju u tom turizmu, od toga najveću korist izvući. To mislim opet da je težište treba biti na promociji jer e, ovo već ide uhodanim putovima, ali to treba ljudima i približiti. Hvala lijepo, sad Inesa Jala Sender. I u... Vidjeli smo dakle da je Evropska unija puno, puno velikodušnija u drugim sektorima nego što je to u sektoru turizma. Iako je sam turizam vrlo važan, inače tradicionalno razvijen u Europi, a mislimo da bi s obzirom na budućnost mogao se puno ambicioznije pristupati razvoju tog sektora. Naravno, ove ambicije koje misija tu predstavila je vrlo dobrodošla, ove ambicije da se pomogne turizmu. Međutim, unatoč tome imam nekoliko pitanja. To se odnosi i na ove inicijative Europske investicijske banke, e, normalnim, da kažemo, stupovima kao i ovim koji su već, dakle imamo uhodane puteve financiranja projekata turizma, a sad i ove nove koji su dosta riskantni jer to de facto vodi prema ovom Junkerovom planu i Junkerovom fondu za strateške investicije. Pa sad me zanima recimo da li tu ulaze u obzir i hoteli koji se žele modernizirati, renovirati, pa onda se povežu jasno sa energetskom učinkovitosti. Pa me zanima da li je moguće naći neke formule u okviru jednog ambicioznijeg pristupa razvoja, razvoju turizma, da se možda i kroz eh, Europsku investicijsku banku eh, dobije tu potpora za recimo nekakve takve projekte koji bi mogli pokoristiti turizmu, ali povezuju više interese. Tu recimo mislim na prekogranično produžavanje ili povezivanje željezničkog prometa, recimo govorili smo tu o Pirinejima, imamo tu problema jer nisu povezane željezničke trase koje idu na tim destinacijama i to bi se moglo onda i u korist turizma, ali i za mnoge druge stvari onda tako grupirati i povezati. Zatim, u sektoru nafte i mineralnih ulja. Tu bi se isto moglo investirati, isto povezati sa turizmom. E, sad bi me zato zanimalo preciznije kako se može modernizirati s obzirom na budućnost, kako se mogu tu postaviti standardi, prvo kriteriji pa onda odrediti standardi, pogotovo i u odnosu na zaštitu prirode, odnosno na ekologiju i održivost. Zatim, da se recimo ovo o čem ste pričali, ova web stranica na kojoj će se povezati nositelji projekata i mogući financijeri. To mislim da je jako dobra ideja. Ako se dakle tamo prezentiraju projekti iz turizma, to je tema sa svojim posebnim specifičnim karakteristikama, onda nas zanima do kud ide recimo zaštiten e, pravo intelektualnog vlasništva na takav jedan projekt turistički koji se tamo na web stranici predstavlja. Naime, kako ćete onda osigurati ako se takav projekt nekoj banci ponude, kako ćete znati da je to stvarno e, pravi aut autentični projekt, čime će to biti zajamčeno. I, dakle, poduzetnički gledano kako je to aut, kako je copyright, kako su autorska prava, da tako kažemo, to je intelektualno pravo vlasništva na taj projekt zaštićen. Hvala lijepo, sad sam, sam iz samog sebe stavio na popis. Prvo pitanje gospodinu Wolfu u čemu je razlika u financijskom razdoblju do 2014. i zatim od 2014. kad je riječ o strukturnim fondovima, postupcima i da su se tu prioriteti promijenili. Mislite li da je to prednost ili je to sad loše, slabost? A onda imam još jedno pitanje, pitanje u vezi sufinanciranja i pogotovo učinkovitosti nekog projekta. Mi smo sad u diskusiji recimo spomenuli da se u Poljskoj u Gedengonu eh, treba izgraditi zračna luka. A to je recimo treba biti 20 km udaljen od zračne luke u Gdanjskoj ili Dancegu. I sad si mi to možemo zamisliti samo da može eventualno turističke svrhe biti korisne, ali znamo da regionalne zračne luke ne mogu živjeti od nekih sezonskih turističkih linija. Vidite, mi smo imali taj primjer u Saarbrückenu u Njemačkoj prije dvije godine su morali taj aerodrom zatvoriti jer je komisija rekla da subvencije za taj aerodrom ne idu zato što se on nalazi samo 30 km daleko od Saarbrückenskog velikog aerodroma, i onda oba su zapravo gubitaši i ne mogu biti konkurentni. Na kraju kad su smanjili, zabranili subvencije ovom regionalnom aerodromu, na koncu su oba, oba bila zatvorena. I sad e, da vas pitamo kako to mislite ovo u Poljskoj, kako to mislite riješiti sa tim aerodromima. Onda još jedan primjer, Berlin uzadom. Tu imate jednu divnu poveznicu. Znate, tamo je u zadnjih dana rata e, glavni most preko rijeke bez kojeg se to ne može povezati, srušen zadnjih dana rata, drugog svjetskog rata, su njemački vojnici pri povlačenju napravili. A uzadom se smatra inače kadom za kupanje Berlinčana. I sad, međutim, područje da nema mosta, onda ljudi idu uglavnom autom tamo zato jer se ne može ići vlakom, jer trebate vlakom četiri sata doći tamo okolnim putem jer nemate direktni most koji još uvijek nije izgrađen. Prema tome i ekološki gledano i turistički gledano, kad bi se taj most izgradio, vlakom bi se vozilo manje od sat vremena. I sad šta biste vi rekli kad bi željeznica rekla dajte nam 100 milijuna eura iz Junkarovog fonda, da mi onda taj most izgradimo jer bi to i to bilo. I sad šta biste mi vi savjetovali? Koje argumente da konkretno željeznica Njemačka onda navede da dobije tih 100 milijuna eura za izgradnju tog mosta kod Uzadoma i šta da im kaže? Hvala lijepo. Sad imate vi riječ da odgovorite. Hvala. Gospodine Wolf, vi ste prvi. Hvala na pitanjima, da. Mislim da prvo trebamo naglasiti kako investicije trebaju uvijek biti učinkovite, nikom se baš nikako ne želi da se pokaže da su investicije otišle uzalud u nešto što je gubitaško i što je propalo. To niko ne želi, jer svi želimo dobiti vrijednost za novce. E sad to je, mislim, baš u vezi ovih aerodroma o kojima vi pitate. Ono što bi mi općenito željeli postići jest osigurati da se razvije jedan strateški plan u partnerstvu s regijama koje najbolje znaju kakvo im je stanje na terenu. I naravno da će onda regije biti te koje će najbolje taj, sudjelovati u donošenju i razvijanju strateškog plana, u kome će jasno sudjelovati i svi ostali dionici, kao recimo poduzeća koje se tim bave na tom području i tako dalje. E sad, što se tiče velikih infrastrukturnih ili većih infrastrukturnih projekata. Mi ćemo sigurno pogledati plan razvoja infrastrukture za tu regiju kako bi osigurali da se ne događaju ovakve uzaludne investicije i onda sasvim sigurno bi vidjeli da nema nikakve vrijednosti investirati u drugi aerodrom koji je možda 20 km pored prvog, a recimo pogotovo kao, ili kad su oba gubutnice ili tako. Zatim, onda zatim što se ovog mosta tiče, za što ste pitali. To bi sasvim sigurno bio jedna korist za sve, jedna ukupna korist. I to bi i prošlo kao projekt, jer ono što mi želimo postići da se mi kod tih projekata koje financiramo iz ovih novih fondova, ne želimo da bude samo ekonomska vrijednost u centru pažnje, nego da to bude zapravo zajednički, da budu i druge vrijednosti barem ravnopravno zastupljene. Vi ste me pitali što su glavne razlike između ovog e, razdoblja proračunskog do 2014. i ovog od 2014. do 2020. Treba osigurati da su investicije puno preciznije određene u smislu njihovih posljedica, učinaka i u smislu da doista daju vrijednost za te investicije, da se to i provjeri i pokaže. Osim toga želim ohrabriti naše partnere da više sudjeluju u donošenju odluka koje se odnose na regije. Isto tako želimo osigurati da i ljudi koji su operativci se iz poduzeća više u tome se involviraju. Jasno. Zatim želimo da se točno identificiraju strateški planovi i razvojne niti u dotičnoj regiji, jaču suradnju sa privredom, i osigura, osigura, želimo osigurati da je učinak koji postižemo sa tim investiranim sredstvima najbolji mogući koji se može postići. I zatim, zainteresiran sam za još nešto. Recimo, u vezi turizma se nije često davalo dovoljno naglaska ili težište stavljalo dovoljno na ruralna područja nego uglavnom na urbana područja. Ja vidite, predsjedavajući, ne vidim, mislim, zašto bi to bio slučaj, ali to što ste nam vi ovdje nabrajali i o čem ste govorili zaslužuje pažnju, pa ćemo vidjeti da se i investicije usmjere i u te možda nedovoljno dobro organizirane, ali ruralna područja. I zatim još nešto, taj novi pristup koji želimo krenuti da bi involvirali više privrede to je isto tako će pokazuje ovom našem novom pristupu e, da se financiraju projekti u prirodi ili različitim drugim e, da kažemo segmentima turizma gdje su najmanja poduzeća involvirane. Tu će onda ići direktni kontakti, oni će se direktno inkorporirati. A svi oni koji su odgovorni za regionalne razvojne programe se trebaju više unijeti u raspravu o tim našim projektima. Hvala. A sada gospodin Hvala, hvala vam puno. Postavlja je pitanje o tome koje poteškoće vidimo u korištenju ovih fondova. Iz našeg iskustva, e, govoreći s promotorima, Prvo, postoji problem znanja da postoje ti fondovi. Mogu uzeti primjer istraživanja, odnosno industrije istraživanja oni bi trebali znati koji fondovi postoje, no ako odete na teren i razgovarate sa malim i srednjim poduzećima, oni ne znaju da postoje ti fondovi. Dakle, treba e, e, proširiti znanje o tim fondovima i mogućnostima koje nude, a drugo je pitanje pojednostaviti postupke, jer vrlo često su ti postupci previše komplicirani, E, tu postoji pitanja vezana uz državne potpore i tako dalje. A zatim kad je riječ o ruralnim područjima mi smo pozitivno iznenađeni fondom za strateška ulaganja jer ima puno projekata koji se odvijaju u ruralnim područjima. Mogu uzeti primjer iz agroprehrambene industrije a to je djelomično vezano uz turizam. Postoje jako dobri proizvodi u različitim regijama u Europi i postoji veliki potencijal. Mogu dati dva jasna primjera iz Fonda za strateška ulaganja. Postoji industrija u Normandiji gdje smo uložili u inovacije koje se odnose na proizvodnju maslaca. Mislim da je to vrlo znakovit primjer, otvorena su brojna radna mjesta u tom gradu i to poduzeće e, e, je prešlo na inovativniji način proizvodnje. Još jedan primjer, e, naš prvi projekt u Grčkoj odnosio se na maslinovo ulje i na proizvodnju maslinovog ulja u Kreti. Mislim da bismo trebali više govoriti o tim primjerima kako bi drugi e, vidjeli e, te stvari. E, zatim postoji veliki potencijal u povezivanju projekata jer ako ste jedan promotor možda je izazov objediniti odnosno povezati razne projekte ali kapaciteti Europske investicijske banke su takvi da ne mogu e, to učiniti sa svakim projektom, ali na primjer u Francuskoj postoji platforma za energetsku učinkovitost koja e, povezuje razne projekte, a to znači da se ne mora obnoviti e, svih 40 tisuća domaćinstava u Francuskoj već se objedinjuje dionički kapital, stupa se u kontakt sa vlasnicima kuća u regiji i daje im se mogućnost renoviranja kuće plus tehnička pomoć, što bi se recimo moglo primijeniti i na hotele kad je riječ o energetskoj učinkovitosti. Imali ste konkretno pitanje o toj vezi. Mi odnosno Europska komisija ne donosi odluke o projektima, to čini neovisni odbor za ulaganja. Projekti moraju biti tehnički i ekonomski e, održivi, e, ono što ja mogu preporučiti promotorima je da e, stupe u kontakt sa savjetnicima kako bi vidjeli da li su fondovi koje traže najbolji za e, konkretan projekt i da li se projekti trebaju strukturirati na drugačiji način. Hvala. Hvala lijepa. I sad se radi o tome da imamo drugi krug govornika gdje ćemo se pozabaviti sa posebnim e, europskim programima i sa sredstvima iz strukturnih fondova. Prvo predajem riječ gospodinu e, Koraci iz glavne uprave Gorovu. Izvolite. Merci Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala vam na pozivu. Kao što znate, imamo program COSME, koje kao osnovu iz proračuna nema samo poticanje malih srednjih nego i poticanje turizma i dakle to je program koji je na neki način usredotočen na turizam. Što se tiče naše glavne uprave, za nas je turizam od strateške važnosti zato što je to jedan od sektora koji se jako održava na druge sektore poput sektora prometa, sektora gradnje, sektor mode, sektor luksuznih dobara ili poljoprivredni sektor. Isto tako zato što je to sektor gdje postoji velik potencijal za razvoj i za stvaranje konkretnih radnih mjesta. Imamo neke prognoze koje kažu da možemo stvoriti do 100 tisuća novih radnih mjesta godišnje u idućih 10 godina pomoću razvoja sektora. I zbog toga mi želimo podržati posebice ovaj sektor. imamo nekoliko prioriteta s tim u vezi. Prije svega smatramo da treba podržati sve napore vezane uz obuku. Postoji određena razlika između onoga što je industriji potrebno u smislu osoblja i vještina i ono što imamo na raspolaganju na tržištu. Što se tiče digitalizacije, mala i srednja poduzeća trebaju iskoristiti sve prilike e, digitalne revolucije, a isto tako treba pomoći mala i srednja poduzeća da idu u treće države gdje bilježimo najveći gospodarski rast. Isto tako i što se tiče sustava poticanja i promicanja da regije imaju e, veću ulogu u promicanju država članica. Proračun za kozme nije jako značajan. U prošle godine smo imali nekih 8-9 e, milijuna eura dodijeljenih financijskih sredstava i sada ta brojka i pada. Ali unatoč mi možemo iskoristiti proračun Kozme kao poluga kako bismo simulirali druge proračune. Primjerice 2017. godine što se tiče obuke e, predvidjeli smo 800 tisuća eura e, koji će se povezati sa 14 milijuna eura iz programa Erasmus+. Kako bismo povezali industriju sa e, tijelima za obuku i usavršavanje i kako bismo dali industriji one vršine koje su joj potrebne, a isto tako kako bismo pomogli mladim osobama da mogu na području cijele Europske unije imati staževe. Mislim da je to najkonkretnije rješenje koje možemo imati posebice za neke regije na jugu što se tiče zapošljavanja mladih. Zatim isto tako imamo fond za zajedničko, zajedničku promociju gdje smo 3 milijuna eura isplaćeno kozme tu uložili. Pokušavamo dakle vidjeti eh, što se tiče sulaganja u regijama i industriji kako bismo pokušali utjecati na promociju u trećim državama. Naš predsjednik je e, najavio da će 2018. godina biti e, Europska godina turizma iz Kine. Tako ćemo moći onda se baviti promocijom e, europskog turizma u Kini i moći ćemo privući kineske turiste u Europu. Što se tiče idućih 15 godina, broj azijskih putnika će se povećati za 500 milijuna osoba, dakle to je ogroman potencijal. Pomažemo dakle regijama, poduzećima, industriji i tako možemo onda privući više kineskih turista na području Europske unije. To je nekoliko primjera vezano s to kako se koristi proračun Kozmea. Isto tako želim naglasiti činjenicu da je povjerenica Bjenkovska pred odborom TRAN najavila da će se provesti jedan akcijski plan da se postignu sinergije između e, kulturne i kreativne industrije i dakle program Kozme će također poslužiti tome da se e, to postigne i možda ćemo pokrenuti isto tako i pilot projekte e, zajedno sa programima iz obzora 2020 kako bi recimo imali razvoj arheoloških nalazišta ili neke druge načine da pomičemo e, naš, e, našu kreativnu baštinu. I kao što znate imat ćemo jednu godinu koja će biti posvećena e, kulturnoj baštini. 27. rujna kao zaključak mogu reći da sa Next Tourom moja povjerenica gospođa Bjankovska organizira konferenciju kako bismo raspravili sa regijama i sa predstavnicama industrije o tome kako da iskoristimo strukturne fondove i investicijski plan eh, gospodina Junkera na području turizma. Eh, imamo dakle eh, inteligentnu specijalizaciju koja se traži, koja traži, koja traži industrija. Za predstavljanje prvih rezultata tu moramo pričekati do studenog i to će opet učiniti gospođa Benkovska. Hvala vam. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Ekonomu iz glavne uprave Mare. Izvolite. Hvala. Puno hvala i hvala što ste i DG Mare uključili među govornike na ovom skupu. Ja vas želim obavijestiti o inicijativama i e, aktivnostima e, pod Europskim e, pomorskim i ribarskim fondom. On se nedavno zvao fondom za ribarstvo, no dodatak pomorskog u naslovu znači da e, naš djelokrug rada je širi od ribolova. Kad je riječ o plavom rastu i plavoj ekonomiji, tu je uključen i turizam, osobito obalni i morski turizam. To je jedna od najvećih aktivnosti takozvanog sektora plavog gospodarstva i predstavlja oko trećinu e, pomorskog gospodarstva. Najveći izazovi ovog sektora su već spomenuti se sezonske oscilacije, e, konkurencija e, konkurenata koji nisu iz Europske unije, promjene u obrazcima turizma, E, mi moramo nešto učiniti o svemu tome. 2014. godine donijeli smo strategiju za više rasta i radnih mjesta. U obalnom i pomorskom turizmu imamo akcije, 14 e, akcija koje pratimo Dakle, što radimo s novcem e, e mff a e, Prvo ću početi sa mekim akcijama, a onda ću preći na one konkretnije. Prvo, mi smo pokrenuli takozvani panevropski dijalog za sektor klu i to je jedan od eh, najdinamičnijih sektora u ovoj branši. Okupljanje svih dionika u ožujku 2015. je pružilo mogućnost eh, da raspravimo o izazovima ovog sektora i da bismo e, potražili rješenja i promovirali nova tržišta u Europi. E, sada imamo više regionalnih e, dijaloga na Mediteranu, uskoro na Baltiku i mi ćemo više razgovarati uzimajući u obzir specifičnosti ovih područja. Sada dolazim do naših studija. Mi smo pokrenuli niz studija, osobito na području nautičkog turizma, te inovativnih eh, turističkih strategija za obalne regije. To je sve jako važno za dionike jer to pomaže da pokrenu svoje strategije, da identificiraju nova tržišta i načina promocije svojih proizvoda. A zatim govoreći o proizvodima, eh, tematski i kulturni korijeni, to je nešto što je sad u modi, to je jedna od novih perspektiva u eh, turizmu i mi smo e, raspisali natječaj e, za e, koji se odnosi na kulturno nasljeđe u Europi, tu je proračun mali, ali je pokazan veliki interes i mi sada ocjenjujemo te projekte i odnosno prijedloge. E, isto tako smo ove godine planirali, e, imamo proračun od 1,5 milijuna eura, e, stvaranje puteva za nautički turizam. To će omogućiti promociju ovog segmenta u Europi. E, govornici su s ove strane govorili o kulturnoj pomorskom nasljeđu koje je toliko važno u Europi. Uskoro će 2018. biti održana godiš, e, Evropska godina, e, a sada ću govoriti o ovim e, konkretnim natječajima pod DG Mare, to su takozvani plavi natječaji e, koji se bave i Dakle, imamo tri e, natječaja. Natječaj za plavu karijeru, to su nove perspektive za one znanstvenike E, koji e, se bave sektorom e, plavog gospodarstva, zatim drugi natječaj plavi laboratoriji koji promovira inovativne laboratorije i tu su uključeni mladi znanstvenici, to su mnogi ovdje već spomenuli. E, tu je riječ o otvaranju radnih mjesta. I konačno i na kraju moram spomenuti taj specifični aspekt MFF-a koji povezuje ribarstvo sa turizmom e, izravno, jer mi smo u prošlosti imali zvanu osovinu četiri. To su bili projekti koji su promovirali diverzifikaciju ribarstva prema turizmu po ovom programu od 2014. do 2020. predviđamo oko 514 milijuna eura za te aktivnosti koje omogućuju razvoj lokalnih aktivnosti, na primjer promoviranje e, e, izlete za ribolov, e, vožnja turista na ribarskim brodicama, školske izlete i tako dalje. Dakle, evo, pokušao sam prikazati različite aspekte MFF-a i želim vam reći da mi puno činimo za promoviranje obalnog i pomorskog turizma i nadam se da sam ovime doprinio vašoj raspravi. Hvala vama, nismo pozvali samo glavnu upravu Mare, već i glavnu upravu Agri, stoga ću zamoliti sada gospodina Kastelana za njegov doprinos. Da, puno hvala. Ja sam pripremio kratku PowerPoint prezentaciju i ako je moguće ja ću početi. Vidjeli se? Dobro, hvala. Dakle, hvala na pozivu, sve vas pozdravljam. E, sada ću vam pokazati prvo opći okvir. Koje je područje primjene ruralnog razvoja i e, što se pokrivamo ovom politikom? E, kao što vidite ovdje nema ničega što bi se nazivalo ruralnim turizmom ili nečim sličnim, ali sve što vidimo na ovim slikama može se povezati sa turističkim aktivnostima. Ruralni razvoj je važna politika ne samo za konkretne akcije i doprinose turizmu, već i zbog e, e, cjelokupne potpore e, povezanim aktivnostima. Dovoljno je razmisliti o ulogu krajobraza, poljoprivrede, održavanju elemenata krajobraza, agri prehrambeni sektor koji je već spomenut, koji je isto povezan s turizmom i tako dalje a sada gledajući prethodno razdoblje ovo su neke brojke koje sam dobio e, od našeg odjela za monitoring imali smo e, dvije konkretne mjere koje su usmjerene na turizam. Prvo je poticanje turističkih aktivnosti i tu smo imali gotovo 20.000 tisuća projekata e, koji su vezani uz razvoj malih infrastruktura, rekreativnih infrastruktura ili razvoj i marketing e, ruralnih, odnosno usluga ruralnog turizma. Više od pola milijarde eura e, što je došlo od nacionalnih fondova e, je tu uloženo također. Zatim imamo ruralni turizam po mjeri 311, tu smo potrošili više od 200 milijuna i podržali smo 8000 korisnika uglavnom poljoprivrednika ili pripadnika njihovih domaćinstava koji se bave turističkim aktivnostima. Također smo nešto radili i kroz Europsku mrežu za ruralni razvoj. Razmatrajući situaciju za ovo programsko razdoblje, ovaj grafikon eh, pokazuje kako je raspoređen ukupni proračun za ruralni razvoj, to uključuje nacionalno sufinanciranje i prioritete. Turističke aktivnosti su uglavnom u prioritetu šest, e, promicanje socijalne inkluzije, odnosno uključivosti, gdje 15% ukupnog proračuna e, je namijenjen za tu svrhu i sekundarni e, učinci i svih drugih prioriteta, odnosno moglo bi biti tako, ovisno o tome kako e, tijela koja upravljaju fondovima koriste te fondove za raspoložive mjere. Kada je riječ o mjerama ovo je udio proračuna u po glavnim mjerama ruralnog razvoja. Plavim su označene one koje imaju najveći potencijal da pridonose turizmu, e, na primjer klima, briga o krajobrazu, e, razvoj poljoprivredničkih e, poduzeća, malih poduzeća uključujući u, u turizmu, zatim osnovne usluge, infrastruktura, eh, oživljavanje sela, zatim pristup lider, strategije od ozdola prema gore eh, i eh, razvoj predvođen za, lokalnom zajednicom što se financira iz različitih strukturnih fondova, zatim mjere suradnje koje daju mogućnost financiranja suradnje koja se, e, odnosno projekata koji se temele na suradnji, pilot projekti, projekti e, testiranja i tako dalje, te mjere koje se bave transferom znanja i savjetodavnim e, službama time se e, podržava znanje relevantnih e, subjekata. E, kada je riječ o operacijama koje se mogu financirati po ovim mjerama, ovo je popis relevantnih operacija, spomenuo sam već neke od njih jer su o tome govorili prethodni govornici, dakle mogućnost podržavanja ulaganja u broadband i e, ICT e, u tim e, područjima zatim e, start-up poslova koji se bave ruralnim turizmom, suradnja među malim subjektima. Dakle, to je sve uglavnom potpora malim i srednjim poduzećima, to smo već vidjeli. Ovo je nešto što mislimo da je važno e, kako bi se došlo do rezultata na kraju programskog razdoblja. Prvo bih počeo s analizom potreba. Uvijek kažemo e, upravnim tijelima da trebaju razmisliti o tome što žele posteći strategijom ruralnog razvoja. Trebaju znati koje su konkretne potrebe i to treba ciljeti koherentnim strategijama. Drugi važan faktor su sinergije i komplementarnost sa drugim fondovima. Fond za ruralni razvoj ne djeluje samo u ruralnim područjima područjima. Važno ga je učinkovito povezati sa ostalim fondovima i mi kao komisija smo uložili veliki napor u ovim programskim, e, u ovom programskom razdoblju da e, ojačamo komplementarnost. Orijentacija na rezultate je konkretan rezultat, analiza potreba, partnerstvo i dijalog e, što je također već spomenuto, to je važno kako bi se postigli ciljevi, kako bi se ispunile potrebe, kako bi se počeli ojačao dijalog sa relevantnim dionicima u ruralnim područjima. Također i umrežavanje i pojednostavljenje su važni elementi koje treba uzeti u obzir. Puno vam hvala. Hvala na ovim trima izlaganjima. Sada da ide klunima riječ. Hvala. Možda smo ranije govorili o potrebi da se fokusiramo na ruralna e, područja, a ne urbana i ova zadnje tri prezentacije su pokazale da postoji nada, a osobito kada je riječ o e, obalnom i pomorskom turizmu, e, dobro znamo kolika je potencijalna vrijednost toga i komisija će uskoro izraditi politiku za cijelo to područje. 14 akcija koje je spomenuo gospodin, možda kad biste nam mogli reći e, kako se te akcije u stvari provode, jer kako su rekli prethodni e, govornici, postoji tako veliki broj informacija da praktičari koji rade na terenu možda i ne znaju da postoje svi ti izvori financiranja. Dakle, treba vidjeti kako se provode te akcije i kako se poslije mjere.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 tako da cijeli taj plavi rast e, i obalni turizam je jako važan za mnoge obalne regije i pozdravljam naglasak na tome e, kada je riječ o e, DG Grow, taj naglasak na osposobljavanju i digitalizaciji, to je sve jako važno, potrebne su vještine, važna je digitalizacija, važno je za e, poduzeća e, kojima to nije jaka strana, koji ne vide sebe u tom području, e, misle da nisu baš skloni tehnici, ali i za njih će to biti jako važno. To će biti važan aspekt njihovog uspjeha na području turizma. Naglasak eh, na ovo je bio vrlo pozitivan, eh, a rasprave u rujnu eh, će se opet baviti ovim područjem. Kad je riječ o poljoprivredi, općoj upravi za poljoprivredu, naravno poljoprivreda, hrana, E, to je isto sve jako važno. Ove prezentacije su nam dala uvid u to što se sve događa i mislim da se trebamo usredotočiti na to da potencijalni korisnici tih fondova e, znaju za njih jer ne znaju svi za to. Hvala. Hvala lijepa. Sad ja još imam nekoliko pitanja iz područja ribarstva. Možda biste mogli navesti konkretan primjer gdje nam je uspjelo da e, imamo financiranje pomoću diversifikacije. Dakle, jedan e, konkretan pozitivan primjer kojeg možemo e, posjediti dalje. I drugo pitanje što se tiče ribarstva. Koji je udio projekata na području ribarstva na moru? Jeste rekli da, to jest na mojemu unutrašnjosti, E, Moreno Zidler i tako dalje, koji je značaj tih projekata. I ja sam često se vozio biciklima na e, trasama koje su služili za prijevoz e, robe nekoć i bilo bi možda lijepo kada bi se moglo s europskim novcem financirati takve piste, bicikličke piste i na tim nekim stazama je postalo značenje da je zabrana brzine 70 km na sat. Onda sam se već pitao kakve su to piste za prevoz robe, ali imamo dakle i takozvane culture routes i druge piste. I mene zanima to kombiniranje, kako bi to mogli napraviti, kako bi to mogli financirati. A pritom često imamo taj problem e, kada te veloroots ili cultural roots prolaze kroz gradove, onda sam često čuo da se to ne može financirati zato što je to biciklistička staza, a to se može financirati samo kao turistički projekt ali ako te kulturne rute ili te velorute, dakle turističke rute prolaze kroz grad i ako ih ne financiramo, onda je to e, doista kontraproduktivno. Stoga me zanimalo je li to točno i e, kakvo rješenje tu imate i sada nas jako zanimaju vaši odgovori. Ja, Korata, you want to start? Gospodin Koraca, hoćete li vi započeti? Oui, merci beaucoup. Da, hvala vam lijepa. Što se tiče kulturnih e, ruta, to je nešto što nas jako zanima i na tome radimo zajedno sa glavnom prvom Mare, glavnom prvom Agri, glavnom prvom Regio, a prije svega i sa institutom za e, kulturne rute UNESCO i Vijeća Europe. To je i način da pokažemo da imamo turističke proizvode koji su E, često transregionalne ili transnacionalne naravi i da se na te proizvode gleda kao na europske proizvode, a ne samo kao na regionalne ili nacionalne proizvode. I stoga je važno da surađujemo. I tu postoje dobri primjeri e, toga kako možemo koristiti ne samo proračun kosme, nego i proračun e, koji nam drugi stoje nasplanjeni za promicanje takvih ruta i mreže UNESCO i kako takva promocija ima zatim pozitivan utjecaj na cijelu regionalnu ekonomiju koja okružuje ta područja. Drugi primjer koji mogu dati je to da možemo koristiti portale poput portala glavne uprave Ample da pomognemo mladim osobama da pronađu staže primjerice u hotelima. Neka mlada osoba koja se bavi sezonskim radom e, zimi u Austriji može nastaviti sa svojim stažom kao recepcionist, kao upravitelj hotele ili e, kao e, kuhar na jugu Europe kada u Austriji nije glavna sezona, ali s druge strane možda je u drugim razdobljima u godini sezona u Grčkoj i u Španjolskoj. A ostalo ću popustiti e, mojim kolegama koji će zasigurno imati mnogo toga za reći. Hvala vam. Hvala lijepa, izvolite. E, uh, Prvo, pitanje koje se odnosi na akcije. E, ja sam govorio o 14 akcija i mogu izvijestiti da u većini njih smo postigli velik naprednak. Primjere koje sam dao u svojoj prezentaciji e, spadaju među te akcije sve inicijative koje sad imamo o razvoju nautičkog turizma te kruz e, dijalog, to su sve akcije e, koje smo identificirali. Imali smo i akcija e, zatvaranja jaza u podacima jer gospodarski podaci su jako važni kako bi sektor mogao identificirati i planirati svoje buduće aktivnosti. Stoga smo s Eurostatu radili na boljem razumijevanjem. Još uvijek radimo na tome kako bismo mogli imati na raspolaganju bolje podatke. Također smo pisali u ovoj komunikaciji, na primjer, konektivnost otoka. E, također smo predvidjeli i e, financiranje obalnog i e, pomorskog turizma ove godine s akcijama koje daju najbolje primjere takvog turizma. Dakle, mi smo učinili veliki napredak i vrlo sam ponosan što mogu reći da predviđamo još akcije po toj komunikaciji, osobito e, ove godine za e, kulturno nasljeđe što sam već spomenuo, a sada mi predviđamo 2000 e, 18. godine izvijestiti o tim e, akcijama, tada ćemo ih ocijeniti i izvijestit ćemo ishodu tih akcija Planiramo e, jedno događanje na visokoj razini gdje ćemo izvijestiti o predviđenim akcijama. Također kad je riječ o pitanju koje se odnosi na ribolovi konkretne projekte, moram vam reći da u prethodnom e, razdoblju za izvješće e, do 2013. mi smo financirali oko 495 milijuna eura u 12 lokalnih projekata za diverzifikaciju od ribarstva na turizam u 21. državi članici. Ja nisam tada bio u eh, općoj upravi Mare, ali ako eh, pogledam eh, to se povećalo Dakle, preuređenje brodova u muzeje, e, e, ribolovne e, ekskurzije za turiste, zatim promoviranje kulturnog nasljeđe ribarstva kao dio lokalne kulture. To je jako dobar primjer. 21 država članica je imala koristi od toga, dakle ta je inicijativa dobro primjena i novac utrošen na dobar način. Direktor. Hvala. Odmah sada ili kasnije, inače sada ima riječ gospodin Kastelano. Da, gospodine Kastelano, izvolite. Uključeno je, možete me čuti, ne postoje. Bilo je pitanje o potencijalnim korisnicima ovog financiranja i to je naravno jedna od najvažnijih zapravo točaka, zato smo kolega ja upravo insistirali na partnerstvu i implicirali da su to onda bitni, relevantni dionici s kojima ćemo imati partnerstvo koje će imati pravo na financiranje. Naravno, oni moraju biti zbog toga i angažirani e, tijekom cijelog projekta. A mi onda, nakon što se implementira projekt, imamo u različitim zemljama i regijama posebne odbore koji se bave monitoringom kako je to izgledalo i tu imamo predstavnike svih onih koji su tu zainteresirani, svih dionika. Zatim, ciklus kombiniranih projekata to je pomalo ona poznata stara priča. Zapravo, vi ste pitali urbano, ruralno područje. I uvijek je to pitanje gdje zapravo prestaje ruralno područje, počinje urbano. I onda ti kombinirani projekti. Mislim da je Evropska unija tu polučila dobre rezultate u promoviranju tih kombiniranih projekata. Ali na kraju ovisi o regiji da odluči kakav će biti njen strateški pristup i što je bolje učiniti. I sad neovisno o toj činjenici jesu li se odlučili za jedno ili drugo, fond uvijek postoji mogućnost da recimo fondove na koje su se, na kojima se obratili, kojima su aplicirali s projektima za financiranje, se se takle kombiniraju ta sredstva iz tih fondova i da onda to zapravo bude puno još svrsishodnije i bolje. I mi smo recimo i pokušavali kombinirati e, financiranje iz različitih fondova stanovitih projekata koji su, da tako kažemo, prekogranični, međusektorski i tako dalje, smo na taj način onda i sinergiju stvarali. Imali puno bolje rezultate. A, jasno, onda moramo se i obratiti različitim dijelovima javne administracije kako bi mogli kombinirati različite fondove i različite djelatnosti. Međutim, to je ljudi e, nisu do sad tome pribjegavali, a nadamo se da ćemo s našu promociju krenuti tim različitim putevima za promociju regije. Hvala, a sada bi prešli na zadnju rundu i molim riječ bih dao i pozdravio gospođi Nunes iz Nextea koja će nam govoriti i komentirati pitanje financiranja s aspekta samih regija. Izvolite, gospođo svima vi imate riječ. Možete me čuti, dobro. Hvala lijepo. Hvala uvaženim zastupnicima, dame i gospodo. Za mene je to jedna velika čast što vam to mogu prezentirati. naš pogled na financiranje iz regija. Vidite, riječ je o naša organizacija zapravo sastoja 31 eh, regionalne organizacije koje su vrlo stručne za financiranje i za zapravo na pribavu, da kažem, apliciranje različitih projekata. To pokazuje ovdje recimo koje su naše strateška oružja i s čim se mi bavimo i na jedan inteligentan način pokušavam turističke projekte financirati. Mogli smo vidjeti da su u koja je uloga regija, da su oni i korisnici, ali i često donatori. Ali samo onda kad imaju u tematskim programima posebno su neki programi vrlo kompatibilni međusobno, pogotovo između recimo obzora 2020 ili instrumente za povezivanje Europe. Među njima smo imali izravne ili neizravno uključene projekte iz turizma. Iako smo priznali da postoji više od samo pitanja označivanja, da imamo i taj horizontalni spektar, koji ima puno jaču posljedice i učinak nego po recimo restorana i ostalo nego što smo to do sada bile navikli i vidjeli. Uglavnom, turizam je ključni pokretač gospodarstva i treba ga se naravno prebaciti sve ove projekte u operativne programe i kako bi oni zaista donijeli najbolje rezultate, a znamo koji su to radna mjesta, rast gospodarski i tako dalje. Kako u svemu tome uspjeti? Da vam pokažemo recimo nekoliko konkretnih primjera. U Škotskoj se turizam dio e, resora kulture u kabinetu škotske vlade i uključuje naravno i povezivanje s drugim područjima i prekogranički razvoj. Dakle, izravno posjetite Škotsku to naravno promovira destinacije i trenutno su ti operativni programi unutar Fonda za regionalni razvoj. I tamo se to, dakle, to je međunarodni program turistički i program povezivanja kojim bi se trebalo privući više posjetitelja u Škotsko. Dakle, a postići će to različito kombinacijom s između ostalog i digitalizacije kompletne svoje turističke ponude. A strategija pametnog, pametne specijalizacije, kako oni to zovu, recimo ekonomija posjetitelja je u ona prelazi više sektora zapravo obuhvaća. To je i okoliš, i kreativna industrija, i turizam, i različite proizvodne djelatnosti uključujući naravno gastronomiju i ostalo. A zatim imamo recimo jedan drugi projekt iz Andaluzije. Hunta d'Alanzu je jedno tradicionalno mjesto turističko, a sada se pokušavaju tu inovacijski problem, projekti ostvariti kako bi se tu još to osvježilo. Doista, tu se koriste sredstva iz različitih projekata kako bi se razvio opći plan za razvoj turizma u Andaluziji i to u skladu sa programima iz obzora 2020. Dakle, turizam u Andaluziji je dio strateškog sektora jer se tu upravo imamo najveći doprinos otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu. Šta kako to postižemo revitalizacijom turisti, turizma i povezivanjem i pretvaranjem to u destinaciju izvrsnosti i naravno jačanjem konkurentnosti. Da bismo dobili jedan vrijednosni lanac koji će davati održivi prihod, mi moramo to naravno intersektorski napraviti. Činjenica je sector is involved because, as they say, it needs research plus development plus plus razvoj plus inovacija kako bi smo napredovali i prilagodili se e, promjenama na tržištu. Važno je da u Andaluziji imaju vlastite prioritete za turizam pod imenom e, jačanje Andaluzije kao turističke destinacije za kulturu i rekreaciju i to je povezano sa inovativnim turističkim proizvodima, kulturom i kreativnim industrijama i sinergijama između turizma i ostalih osam prioriteta u Andaluziji. Neka ključne riječi da bi se druge veze između e, turizma i regionalnih operativnih e, programa povezale. ERDF i ESF se kombiniraju da bi se održale tehnologije za turizam, e, borba protiv nezaposlenih mladih e, putem turista. U Toskani RDF nudi inovativne e, usluge i e, rade na internacionalizaciji e, malih i srednjih poduzeća, e, zatim financijske instrumente za mala i srednja poduzeća koja rade na održivim destinacijama i razvoj proizvoda. Zatim se E, kombinira e, u Belgiji RDF i RDF, a u Cornwallu RDF, EARDF i e, ribolovni fond koji je već spomenut gdje je također povezan i turizam. I u zaključku sadašnji, sadašnje preispitivanje u srednjem roku mi bismo rekli sljedeće. Prvo, potrebno je više vidljivosti i pristupačnosti, zatim smatramo da dionici moraju lakše shvatiti koja je njihova uloga i koje im se ponud, e, o, mogućnosti nude te e, rezultate koje bi trebali donijeti. E, potrebno je promijeniti mentalitet, osobito kada se govori o turizmu, jer smatramo da gospodarstvo posjetitelja bolje odgovara e, gospodarskoj dimenziji e, koje daje turizam za razliku od tradicionalnog imidža te industrije. Zatim trebamo izbjeći složenosti, omogućiti fleksibilnost. Fleksibilniji pristup bi odgovarao fenomenu e, s kojim su suočene male i srednja poduzeća u turizmu, to su obiteljska poduzeća koja imaju probleme u osposobljavanju i u primjenjivanju digitalne tehnologije, dakle ovima treba posvetiti e, pozornost. Zatim odgovorni pristup e, smatramo da je potrebno imati, imati dobre brojke koje ilustriraju učinak turizma, zatim komplementarnost EFSI-a i među programima, e, veće mogućnosti za regionalnu suradnju, zatim pristup od ozdola prema gore. Mislimo da treba bolje podržavati e, potrebe tržišta, proizvodi u turizmu, trebaju jamčiti kontinuitet e, ulaganja, tako da sve faze razvoja e, proizvoda moraju e, imati potporu, treba dugoročna vizija i na kraju više komunikacija, više razmjena dobrih praksi. Samo bih spomenula da je to dio manifesta Turizam za raste i radna mjesta. Želimo ih uključiti u tu razmjenu. Mislimo da ovdje postoji odgovarajuća platforma da se novi instrumente primijene na turističku industriju. I na kraju Naravno, sve to treba učiniti u suradnji s europskim institucijama, stoga vas rado pozivamo na ovaj e, skup u rujnu, svi ste srdačno pozvani, tu će biti i e, oni koji izrađuju politike kako bi se govorilo o pametnim ulaganjima u turizam. Hvala vam na ovoj korisnoj raspravi. Hvala vam puno i hvala vam na tome posebno na ovom što ste malo usporili svoju brzinu svog govora. Sada riječ je Madame Bodor. Iz Europske federacije biciklista. Hvala vam lijepo što ste me pozvali, hvala što mogu biti ovdje. Pogotovo što je predsjednik ovog odbora zapravo i sudjelovao u jednog od najvažnijih dokumenata za nas i za ono što se može događati u turizmu u budućnosti, pogotovo na mom sektoru biciklizam. Međutim, ja ovdje predstavljam e, savez biciklista koji ovdje zapravo reprezentira više od pola milijuna europskih građana koji svakodnevno koriste bicikl. E, ja sam inače sudjelovao u mislim, četiri, pet projekata europskih pa, paralelno, pa tako ću vam to moći govoriti. Međutim, dozvolite mi da budem malo kritičniji, zato što sam ja sada s druge strane, kad budem govorio o korištenju sredstava i govorit ću se tako i o izazovima koje predstavljaju iznose koji su na raspolaganju. I moramo znati u kojoj mjeri su zapravo financiranje uvijek orijentiraju se prema rezultatima i zanima nas jasno koja je skala i e, dakle u kojim se razmjerima to sve događa i zanima nas pitanje održivosti tih projekata. Prvo da govorimo o iznosima financiranja. Naravno da novaca nikad nije dosta, to jasno. Svi sektori se žale, trebaju više evropskih sredstava, ali iskreno otvoreno govoreći, 9,7 europskog BDP-a dolazi iz turizma. I sad već sam još vidjeli, gospodin Wolf je govorio oko 9 milijardi eura koji su na raspolaganju turizmu iz kohezijskih i strukturnih fondova. Međutim, da budemo iskreni, čak ni taj novac nije uvijek vidljiv. I mislim, recimo, taj sredstva je u kojoj mjeri se ona i kako mogu doći, može doći njih preko kohezijskog i strukturnog fonda. Pa onda recimo ako sam ja nekakav mali hoteljer koji negdje u nekakvom ruralnom području imam neki mali pansion obiteljski hotelčić, kako ću ja doći do tih sredstava, kako ću ja znati kome da se obratim da dođem do tih sredstva u kohezijskom i strukturnom fondu, ali je to uopće na raspolaganju moje regije ili je to negdje u zraku za nekog drugog, neku drugu regiju ili neko drugo poduzeće, kako ću ja to znati? Naravno, ako želite nešto više transnacionalnog, onda se recimo primjeri nekih financiranja Interreg projekata, mi smo probali recimo za jedan Interreg projekt u sjevernoj Europi da bi se povezali. I oni su i to govorili upravo da imali, spominjali taj nespecifični, dakle po sektorima nespecifični pristup. Drugim riječima, rekli su da hoće općenite projekte koje će razvijati mala i srednja poduzeća, ali ne žele da to budu specifični turistički projekte, a to je problem. Jer ti e, nesektorski, dakle, nespecifičan pristup po sektorima je problem za nas i onda ne možemo doći do financiranja. Imamo vrlo specifične projekte. Zatim pitanje razmjera i kojima se događa. Gospodin Karaca je govorio 8-9 milijuna iz Kosme. Znam 8-9 milijuna za turizam, iskreno da vam govorimo. Mi govorimo o industriji koja predstavlja 9,7% BDP-a Evropske unije, a sredstva koja se iz Brisela šalju su 8 do 9 milijuna godišnje i to se još smanjuje svake godine. Znam da vi kao parlament pokušavate progurati da turizam dobije vlastitu proračunsku liniju, da bi to bilo onda proporcionalno, ali do sada ovo je smiješno, jer to ovo za sad nije ni u kakvoj proporciji sa značenjem i važnosti turizma. I čak i da daju, da se to i ne smanji, kako će čuda naprijed s 8-9 milijuna eura godišnje. Dakle, na regionalnoj i nacionalnoj razini to treba biti ipak vidljivije, a ne da ostane na razini 8-9 milijuna i e, pogotovo na europskoj razini. Treba to povećati bitno. Zatim u našem području biciklizma mi smo napravili jedan mali observatorij da budemo, postanemo vidljiviji, prisutniji. I sad smo mi pogledali na šta se sve biciklizam može odnositi, gdje su sve naše reference. Jer vidimo biciklizam je izravno vezan za turizam i tu mislim da se trebamo sad pitanje kojih programa koji se mogu izravno vezati za biciklizam. Mi smo vidjeli samo u slučaju kad smo imali referencu izravnu na biciklizam je ili da recimo biciklističke rute i tako dalje, onda je ta regija mogla eventualno nešto napraviti. Ako nije bilo direktnog referiranja na biciklističke staze, rute i slično, onda se nije baš ništa ni moglo napraviti. Recimo od 1,6% od kompletnih sredstava koji idu za transport ide na biciklizam, ali to je još uvijek dva put više u usporedbi sa prošlim razdobljem. Međutim, to je samo ovo naše malo minijaturno područje, nešto slično bi se trebalo dogoditi i u turizmu gdje bi se morala voditi veća kampanja i onda naći naravno adekvatna sredstva. Zatim, već smo rekli, novac nije sve, ali vrlo važan. Pa onda je pitanje resursa. Dakle, radeći za Ako radite primjerice za privatni sektor, najvjerojatnije ćete imati više troškove. ali uprava vam to neće baš biti sretna niti to odobriti, niti ćete vas nagraditi za taj posao nekakvom premijom. Ali recimo do koliko klijenata možete doći, koliko poslova se time generira kad se takvi projekti e, realiziraju. Mislimo da upravo ta količina radnih mjesta i prirodni rast, gospodarski rast da je to ono po čemu trebamo bilo, uspješnost bilo kojeg projekta mjeriti. A troškovi naravno koji idu se moraju odobriti, međutim, trebali bi se pri tome manje fokusirati na papirnati birokratski posao, da ne ode tu previše novaca, vidite ovu fotku, administracija čak jednog malog projekta. Vidite koliko tu ima papira. Ima je, recimo, za jedan projekt red veličine 400 tisuća eura. Ali sad kad razmišljate o malim i srednjim poduzećima koja rade takve projekte, oni ne mogu i nemaju vremena ni resursa za toliko birokratskog posla. Oni će radije zapravo investirati svoje vrijeme i energiju u konkretnu izvedbu projekta nego u tu silnu papirologiju. Pa prema tome mislimo da bi se tu trebalo davati jedna paušalna povrat sredstava za ove dodatne troškove, kako bi se više gledalo na pravu vrijednost projekta koji se dobiva za novac investiran u projekt, nego da to samo bude na papiru prikazano, a možda u realnosti baš i ne. Zatim, moji kolege iz Brisela su često podupirali mala i srednja poduzeća i njihove projekte, ali da i isto tako iz ovih e, bespovratnih sredstava iz e, programa COSME. Možda sam ja gledao krive male i srednje poduzeća ako nas, ali meni se činilo relativno mogućim da dođu u Brisel i da nauče kako cijeli sustav radi. Mislim da je pristup recimo ovog programa za vođenje ili upravnih vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, da su to mjesta gdje bi oni trebali svoje informacije dobiti. A sada da da vi individualno njih podučavate kako će koristiti sredstva iz nekog fonda i dovoditi ih tu da nauče kako će to raditi, meni se to čini dosta izazovnim. Ja bih više volio i poticao bih da se evropska sredstva koriste možda čak za povezane klastere različitih projekata, a ne za pojedine srednje i mala poduzeća ili pojedini projekt, a osim toga da se i na regionalne i lokalne vlasti prebaci vrlo često način kako ih informirati i uputiti u to kako će aplicirati i doći do projekta. Na kraju samo pitanje održivosti. Naravno, mi smo i biciklistički savez, prema tome nama je održivost vrlo bitna. Ali nisam nikada do sad vidio da je održivost zapravo jedan kriterij kod odabira projekata, iako bi kod mnogih bio vrlo važan i trebalo bi to biti. Međutim, mi govorimo ovdje najviše ne o samo ekološkoj, nego o gospodarskoj održivosti. I kad e, razmišljamo o ovim projektima, vidimo da se pogotovo na transnacionalnoj razini stalno traže nove ideje. Međutim, ne radi se dovoljan monitoring, jer čovjek kako dobije dovjerenje da ih uopće nije briga što se nade poslije kad se to krene. Da li će to onda i uspjeti, da li će to zaista biti uspješno na tržištu i da li će opstati. Prema tome, mislim da, recimo, kad počnemo jedan brendiranje, jedan postupak izgradnje neke marke jednog brenda, onda uopće ne gledamo kasnije što se zbiva. Stoga bih ohrabrio da ohrabrivo pozvao da tražimo dugoročna partnerstva i da investiramo u strateške projekte, a ne da krenemo sa nekim novim projektnim idejama i novim planovima koje više kasnije ne nadziremo. Mislimo da bi to bio puno veći povrat investiranih sredstava kada bi gledali dugoročno i kada bi onda i nadzirali kasnije da li je to vijalno bilo taj projekt kojeg smo isfinancirali. Evo, žao mi što sam bio dosta kritičan, ali ja sam vam sad na raspolaganju za sve moguće detalje ako imate pitanja ili povratne informacije. Hvala vam svakako na vašoj pozornosti. Hvala vam, ali mi, kao što znamo, ne pozivamo samo da bismo dobivali pohvale, nego želimo za europske projekte, nego želimo znati do kojih problema i poteškoća dolazi kako bi nešto naučili. I zato je jako dobro da čujemo i riječi kritike. A sada ćemo možda imati neka još e, i negativnih iskustava e, koje ćemo čuti, ali sada prvo Izabela Del Monte. Hvala. I ja sam samo htjela reći nešto o onom prethodnom panelu. Mislimo da je općenita koncepcija ta koja je važna. A što se strategije tiče, tu se fondovi trebaju shvatiti kao izravni fondovi za financiranje. Ali ako mi želimo, kao što se ovdje stalno govorilo, ostati glavna turistička destinacija na svijetu, onda nam treba jako puno komunikacije i treba nam jedan zajednički evropski pravac kojim se krećemo. Što se tiče programa Kozme, tu zahvaljujemo doktoru Koraci, jer je pokazao da imamo smjer u kojem se trebamo kretati. I vidim da su već tu i postignuti vrlo konkretni rezultati na izgradnji i pojačanju naše vidljivosti. A to znači da se fondovima dobro upravlja i da kao što znamo ima jako puno malih i srednjih poduzeća ili čak mikropoduzeća ili samostalno zaposlenih slobodnih profesija koje su već e, iznijeli neke svoje projekte, aplicirali i krenuli u to ali oni uvijek moraju taj prvi korak napraviti, inicirati neki projekt koji će se financirati. Zatim, trebamo govoriti o Kini, jer mi očekujemo jako puno kineskih turista. Prema tome, ako se spremamo za kineske turiste u velikim količinama, trebamo i jezične sposobnosti. Ne ide sve samo preko engleskog, moramo i kineski učiti, odnosno naši turistički djelatnici. I da mogu, recimo, organizirane skupine primati i ostalo. Dakle, za kinesko tržište trebamo i mi pripreme. A na taj način bi imali i veće mogućnosti pristupa kineskom tržištu pa bi nam i kineski turisti i nastavili dolaziti u sve većim količinama. Dakle, tu vidim jako puno razvojnih mogućnosti i koje trebamo iskoristiti uz naravno aktiviranje aduta koje ima svaka od zemalja članica kod sebe, to treba povezati. Zatim, pitanje pristupačnosti. Možda bi tu mogli još više promovirati svoje, te fondove s kojih možemo povući sredstva. Recimo na vašoj web stranici, puno jasnije i puno više. I opće kako naći tu web stranicu, kad kad je teško doći do prave web stranice. Dakle, trebate puno više reklamirati i možda jednu jednostavniju jednostavniju web stranicu ovdje isprojektirati za mala i srednja poduzeća kojima bi oni imali jedan puno direktniji pristup. Hvala sada Idre Kolun. Eh, hvala. Pretpostavljam da ste sve uspjeli rezimirati. Naravno da ima ljudi koji bi mogli imati koristi od eh, to financiranju. Kako će se oni obavijestiti o tome kako će doći do relevantnih informacija. Dakle, ne treba često mijenjati programe kako bi ljudi lako došli do informacija, ne treba stalno izmišljati toplu vodu pa da ljudi stalno moraju tražiti neke nove informacije. Mislim da je zanimljivo eh, čuti sve te informacije. Pitam se koliko regija vi predstavljate. Eh, Sigurno sam da eh, može biti jako korisno širiti informacije u svim tim regijama. To bi bilo vrlo korisno za mala i srednja poduzeća u tim regijama. To je vrlo pozitivno uzimanje sredstava iz različitih e, fondova koji postoje. Zanima me koliko regija predstavljate i kako oni dijele informacije između sebe. Hvala, riječ sada Ines Sender. Eh, Hvala. Mislim da je ovo vrlo zanimljiv panel i da smo dobili puno pojašnjenja za te dugoročne probleme kojima se bavimo u turizmu barem e, mi koji želimo 28 različitih država članica sa cijelim bogatstvom regija. E, turizam mislim da je zanemaren u prošlosti, obično se smatralo da turizam e, e, dobro stoji pa da mu nije potrebno javno ulaganje, da mu ne treba potpora drugih sektora e, ali drugi sektori koji su dosta uspješni su privukli ulaganja. Ne želim ulaziti u to kako se to radilo i koje su razlike između sjevera i juga, no u svakom slučaju ako razmislite o sadašnjoj bankarskoj strukturi nakon e, financijske krize imamo situaciju gdje u nekim državama članicama e, e, štedionice koje su imale E, socijalne obveze u svojim regijama su nestale zbog konsolidacija do koga je došlo u bankarskom sektoru, a sada mala i srednja poduzeća e, pate e, mnoge koji su sada nezaposleni postaju samo zaposleni radnici ili stvaraju svoja mini poduzeća i jako im je teško doći do financiranja. Europska investicijska banka pokušava koncentrirati projekte jer je njima jako teško pomoći pojedinačnim malim srednjim i poduzećima moramo vidjeti kako možemo premostiti taj jaz e, to je karakteristika turističkog sektora. Neki hotelski lanci imaju širu viziju i moraju se modernizirati, ali postoji manja mala i srednja poduzeća e, i tu je doista E, korisna regionalna i ekonomska kohezija. Moramo vidjeti kako ćemo E, se obratiti njima. Gospođa Nunjez i gospodin Bodo su e, vrlo zanimljivo govorili o pristupu europskom financiranju i financiranju koje se temelji na europskim vrijednostima i načelima i dodanoj europskoj vrijednosti. Imamo obzor 2020 velika poduzeća mogu dobiti 25% financiranja svojih troškova, a niko čak ni ne provjerava što oni rade s tim novcem. Pitam se zar ne bi bilo korisno e, pružiti neko paušalno financiranje tim malim srednjim poduzećima. To bi njima pomoglo jer oni su e, ta ranjiva strana ekonomije, ali puno pomažu regionalnoj gospodarskoj koheziji. Moramo pomoći i e, novim poduzećima, e, start-up poduzećima, E, moguće je da čak neće povratiti svoje ulaganje, ali kad je riječ o turizmu onda vjerojatno nije tako. Mislim da ono što mi možemo učiniti u odboru je pokušati tražiti novu formulu za otvaranje radnih mjesta, otvaranja e, prosperiteta stvaranja nekog žiga Europske unije E, trgovinskog žiga, zatim neke kreativne instrumente da bismo e, odgovorili na potrebe malih i srednjih poduzeća. To bi moglo pomoći nekima od onih koji su najkreativniji i koji utjelovljuju e, raznolikost koja čini bogatstvo Europske unije. Stoga ću tražiti od komisije da pokuša pojačati vidljivost financiranja za mala i srednja poduzeća diljem Europske unije jer im treba pomoći. Hvala. A sad Meissner. Hvala lijepa i hvala i na izlaganjima. Ja nisam, nažalost, mogla čuti prve dvije prezentacije za sastanak na drugom odboru, ali evo zadnjem govorniku koji je vrlo konkretno postavio jedno pitanje. Vi ste rekli da ne bismo trebali uvijek htjeti nešto novo, nego da bismo trebali mjeriti prema uspjehu, trebali nešto nadalje financirati, podržavati ili ne. I ja to imam uh, jedno drugačije pitanje o tome, ako je to tako uspješno, uh, moramo li to onda uopće sufinancirati, ako ulagači sami dolaze, onda to možda samo ide. Ne možemo mm, do neugled sufinancirati stvari ako one idu same od sebe to je jedna stvar. Kao drugo, vi ste tako spomenuli da postoji pretjerano administrativno opterećenje, to uvijek iznova čujemo i to je nešto što zapravo ne želimo. Dakle, da se mora sladati previše administrativnog potrećenja ako se uopće želi doći do financijskih sredstava koje su potrebna. Ali mi s europske strane želimo spriječiti zlouporabu, želimo moći dokazati da je novac dostigao tamo gdje smo htjeli i to doista nije jednostavno. Stoga moje konkretno pitanje, što vas smeta? Imate li neki konkretni prijedlog kako da to poboljšamo? Mislim da je to uvijek najviše od koristi kada to konkretno znamo. Hvala. Sada Jens Nilsen. Hvala. Zadnje, govornik je potvrdio ono što sam rekao prije, a to je da razvoj turizma mora imati lokalni i regionalni fokus. Upravo zato sam pozvao na izvješće na vlastitu inicijativu gdje govorimo o značaju turizma za regionalni razvoj zajedno sa odborom regiji jer to vidimo kad je riječ o regijama koje se fokusiraju na turizam, jer ako regija utvrdi da je to strateško pitanje, moraju imati strategiju, moraju imati akcijski plan kako razvijati turizam u svojoj regiji. Ako proučimo 50 najboljih regija u Europi e, koje e, su se usredotočile na turizam, možemo vidjeti što su one učinile i što je bilo uspješno. Iz toga možemo puno naučiti i bilo bilo bi vrlo vrijedno uložiti novac e, u stvaranje tog e, znanja, a zatim kad je riječ o birokraciji i europskim projektima. Moje iskustvo da ljudi govore da tu ima previše birokracije, ali razlika kod malih poduzeća je da se one e, ujedine, da stvore veći projekt možda s regijom ili sa općinom, to onda smanjuje birokraciju jer oni e, zajedno koriste svoje resurse. Većina birokracije e, nisu stvorile evropske institucije nego države članice. Dakle, države članice su one e, kojima trebamo reći da E, smanje tu količinu birokracije, jer tu trebamo pojednostavljenje, upravo na regionalnoj i lokalnoj razini. Hvala. Ja sam isto tako se stavio na listu unika i možda biste vi onda gospodine Koracu mogli odgovoriti na to. Adam Bodur je rekao da e, da treba sufinanciranja gospođeg zemalja Sad sad imali da ono što ide da ne treba financirati, a euro, to je velo ruta 613, ona prolazi Dunavom kroz Srbiju, a 2008. godine je srpska vlada odlučila da će se razraditi taj put, ali mm, i to da će se sa natpisima isto tako nadopuniti tu sada možemo naći citata nekih književnika, ali isto tako i primjerice slogan Nice view, bad service. A kada se to vidi, onda zapravo se želi samo uživati u pogledu, jer se o lošoj usluzi cijelome razmišlja. Imaju 13 tisuća biciklista godište na toj ruti, to je velika priča uspješnica Pogotovo kada se zna da jedan turist koji odlazi automobilom e, troši samo 10 eura dnevno, a biciklist 35 eura. A ako oni sada dođu i kažu da žele još neke druge putove bolje opremiti s mislim onda ne bih isto tako to htio više sufinancirati. Ali e, primjerice imamo e, Eurovelo rutu 13 i 10, 8000 km u Poljskoj. 10 km rute je u toliko lošem stanju da sam za tih 10 km mora voziti tri sata. Trebali bismo dakle ciljano iz iskustva financirati odgovarajuće projekte. A zanima me je li dakle sada došlo kraj financiranja turizma. S druge strane, ja čujem i suprotno, samo turistički projekti će se financirati, a drugo ne. I zadnja točka koja se tiče birokracije. Kada smo nedavno uh, u gradišću u Eisenstadtu održali jednu manifestaciju, onda sam rekao tamo osobama da mogu tražiti e, financiranje iz Europskih, Europske unije za svoje projekte, a oni su mi rekli ne, nemamo toliko novca, e, imamo veliko administrativno trećenje, ako to ćemo napraviti, to ćemo radije sami financirati. To znači da će europska financijska sredstva odlaziti samo velikim poduzećima, ne više manjim. To bi bilo jako socijalno nepravedno i mislim da je o tome treba razmisliti Europska komisija. Dakle, kako da to riješimo. Nije moguće da onda male općine koje su baš te kojima su potrebni te novce, da oni kažu da to ne ide, da je planina toliko skupa, da one to ne mogu. A velika poduzeća se to mogu e, priuštiti i onda dobiju još i pokrivene troškove planiranja i to je za njih već pozitivno i prije nego što su uopće započeli s projektom. I tu bih rado čuo od dva prethodna govornika što misle o tome. Gospođa Njunes, izvolite. Yes, uh, Da, hvala. Pokušavam odgovoriti na sva pitanja. Mi e, imamo 31 regionalno tijelo, 33 sveučilišta, e, imamo razmjenu dobrih praksi, u tome kako turizam može koristiti europske fondove u regiji 2013. godine jer to je godina kada su izrađeni operativni programi. Bilo je osobito teško za naše članove jer su to regionalni mm, e, regionalna tijela za turizam, e, ali trebali su vidjeti gdje e, su prioriteti kako učiniti strateške odabire. Shvatili smo da je potreban interni lobby među regijama i dalje razmjene među e, tijelima i svi, gotovo svi naši članovi su sada direktno uključeni u upravljanje europskim fondovima i uspjeli su barem djelomično ugraditi specifičnosti svojih e, turističkih sektora. Sada su izazovi monitoring i provedba, zato nastavljamo s razmjenom dobrih praksi, organiziramo događanja kao onaj u Rujni. U e, siječnju smo organizirali okrugli stol, gospodin Wolf je bio tamo i dao je brojke o tome koliko regija su uključile turizam e, u svoje stri. Kada sam otvoreno pitala e, publiku, samo moji govornici su digli ruke. Dakle, to je problem, nema dovoljno komunikacije. Unutar regije nemaju uvijek te informacije na transparentan i brzi način i to je ono što pokušavamo izmijeniti. U svakom slučaju mi snažno preporučamo da te napore koje ulažu regiju kako bi maksimizirale ulaganje u turizam, treba nam više izravne potpore iz Brisela, nije u stvari to zbog toga što je turizam otporan za teška ekonomska vremena, e, to ne znači da ga ne treba podržavati kao što podržavamo i druge sektore i da definitivno mi možemo dati e, konkretnije informacije o svim tim regionalnim primjerima i mi ćemo vrlo e, rado podržati te dubinske analize o tome kako su iskorištene te pametne e, prilike stavljajući turizam u srž strategija i koji je teritorijalni učinak koji je na taj način nastao. Hvala. Adam Bodor. Hvala, sada Adam Bodor. Uh, to Pokušat ću se usredotočiti na dva glavna pitanja. Prvo, zašto ulažemo javni novac i koliko dugo ćemo ga ulagati u turističke projekte? Prvo, zato što postoji natjecanje na globalnom turističkom tržištu. E, Europa je jasno, e, sasvim jasno bila E, voditelju e, glavna u svijetu, ali to se mijenja. E, biciklistički turizam, na primjer, sada druge države ulažu u, u duge biciklističke staze. To rade i drugi kontinenti. Moramo ostati konkurentni. Još je važnije da u slučaju turizma e, postoji jedno pitanje, a to nije isto u slučaju drugih industrija. Kad je riječ o turizmu, ulaganja i troškovi e, su često nešto što rade drugi dionici od onih e, koji imaju koristi i dobit. Naprimjer, spomenute su biciklističke staze. Lokalna vlada ulaže u biciklističku stazu, a ljudi možda čak neće e, biti ostati u hotelu u tom dijelu e, gdje je ta dio turističke staze, ali ako taj dio ne postoji, bit će negativan učinak na one na drugim dijelovima biciklističke staze. Dakle, dobiti se ostvaraju na različitim mjestima od onih mjesta gdje se ulaže ili gdje su potrebna ulaganja i zato je potrebno javno ulaganje ulaganje čak i nakon što se postigne uspjeh. Dakle, jedino je pitanje da li se poslije toga trebaju koristiti europski fondovi. E, zatim, e, kako srezati birokraciju. Ne želim ulaziti u detalje, ali recimo ja sam spomenuo putne troškove kao primjer. Ako sam dobar, ja e, unaprijed kupim e, kartu za avion ili za vlak i platim malo. Ako e, nisam ažuran, platim puno. Ali vlasti smatraju da je to sve ok, samo ako imam dokumentaciju. Zašto ne bismo dobili paušalni povrat putnih troškova ili, na primjer, kad je riječ o ljudskim resursima, provodimo vrijeme ispunjavajući tabele koliko smo radili, koliko sati. Mi bismo mogli drugčije pisati te izvještaje ne e, svakodnevno koliko sati e, smo potrošili na što i koliko je tko dobio, na primjer, za zdravstveno osiguranje, već e, bi trebalo samo znati koji je sustav u svakoj zemlji. To nije realno. Kad je riječ o ulaganjima, riječ je o većem novcu pokušamo usporediti na primjer koliko košta kilometar biciklističke staze u kojoj zemlji. Nisu najskuplje one zemlje koje biste očekivali, ali niko nije usporedio jedinične cijene. Oni su samo, pro, samo se provjeravalo je li bio odgovarajući javni natječaj, a je li cijena realna, to se u stvari ne provjerava. Dakle, mislim da bi bilo e, važno e, dati neku standardiziranu potporu za određenu vrstu ulaganja in infrastruktura, a ne da gledamo detalje koliko je bilo e, natjecatelja, koliko dana je proteklo od objavljivanja natječaja i tako dalje, već koji su bili rezultati e, i to bi trebalo utjecati na to koliko ćemo subvencionirati neki projekt. Hvala lijepa. Možda gospodin Koraca želi odgovoriti na to. Izvolite. Euh, Što se tiče sadržaja proračuna Kozme, ja se slažem s time da bi proračun Kozme trebao biti snažniji, to je jasno, ali to su odluke koje su poduzete u okviru financijskog programiranja i koje je Vijeće Europske unije donijelo, a sada postoji unutar ulavne e, uprave GO jedna, jedno unutarnje rješenje, jedna unutarnja arbitraža. Kao što znate, sa glavom prvom Mark smo suvlasnici programa Kozme. Dakle, postoje različite stavke proračuna iz različite glavne uprave, što još više stavlja pritisak na taj proračun. No, da tome, kao što sam rekao u mom izlaganju, važno je gledati na program Kozme kao na proračun za koordinaciju kao na proračun s kojim možemo potaknuti druge proračune Europske komisije, na taj način da ga pokušavamo iskoristiti i tako imamo jako dobro suradnju i sa Nexturom, što nam dopušta da izravno komuniciramo sa onima koji donose odluke na razini regija i koje koriste e, strukturne fondove. Zbog toga imamo dobru suradnju sa glavnom prvom Mare i sa glavnom prvom regiju, kao što sam rekao i sa glavnom problemom za poljoprivredu, a i sa glavnom problemom za zapošljavanje. Spomenuo sam onih 800 e, milijuna eura iz programa Kozme s kojima pokušavamo još u Erasmusu Plusu nadopuniti sredstva. To je jedan primjer toga. Ako u budućnosti parlament i vijeće uspiju izraditi jedan e, proračun za turizam, to bi bilo izvrsno. Ja bi se prvi pa to me veseli, ali sada moramo raditi s ovime što imamo. Isto tako se slažem s time da nam je potrebno više jasnoće, više transparentnosti što se tiče onoga što je raspoloživo za operatere. Mala i srednja poduzeća mogu koristiti kozme, čak i ako su mala, zato što se običajno kozme koristi za programe gdje se planira povezivanje malih srednjih poduzeća. Primjerice, ako se organiziraju um, susretanja B2B u Kini, onda tu imamo predstavnike hotelskih grupacija ili turističkih grupacija koje će se međusobno organizirati i predstavljati se u Kini. Na taj način e, oni se mogu susresti sa kineskim kupcima. Dakle, postoji i utjecaj programa Kozme na male i srednje poduzeća, iako e, se to čini daleko od tih poduzeća. Imamo tu primjer toga koliko je to složeno, ali koliko je velik potencijal tih sredstava. Bilo bi potrebno da jako pojednostavimo različite vrste financiranja, to je prioritet Europske komisije i mislim da je gospodin Timmermans radi na tome. Imamo fitness check, eh, body donošenje propisa i tako dalje, svi ti poduhvati tiču se eh, i pristupu fondovima. Izabela ima pravo što se tiče naše internetske stranice. Ona nije uvijek laka za korištenje. Dosta smo ograničeni zato što imamo glavnu prukom komu koja odlučuje o tome kako se izrađuju stranice. Ona je ta koja nam zadaje dosta prepreka i ne možemo imati jednostavnu internetsku stranicu za turizam već se moramo držati onoga što od nas traži da, napravimo, e, ono što od nas traži glavnu prukom da napravimo. Hvala lijepa. S ovime smo završili sa našom radnom skupinom za turizam. Što se tiče plave kartice, gospodine predsjedniče, prethodni govornici su bili doista izvrsni, ali ipak moram reći da me jedna stvar iznenadila. Naime, ja bih imala jedno dodatno pitanje vezano uz gospođu Majsner ona je spomenula nešto što smo već više puta čuli. Dakle, ako nešto ide dobro, zašto da to, financiramo? Pa kod obsega 2020 primjerice, onda isto tako ne bismo možda financirati neke kojima je, ide jako dobro, koji svake godine zarađuju velik profit. Mislim, trebamo biti korektni, to onda nije pravilan e, pristup. E, ako kažemo da je turizmu trenutno dobro, to je točno, ali e, postoji i tu neki izazovi. Turizam ovisi o mnoštvu stvari, zbog toga imamo različita proračunska sredstva ali taj proračun kad kad služi drugim manje važnim temama, a ne turizmu. I stoga ne bismo trebali zapasti ponovno u taj e, taj, tu povijesnu zamku. Već na plenoj sjednici mi je postavljeno pitanje zašto toliko novaca turizmu, pa turizmu dobro ide, ali da, i drugima dobro ide, pa im ipak pomagamo. Dakle, da se održivosti pola minute, a ne tri minute. Sada Gizina Majsler ima još jednom priliku govoriti i onda zaključujem sastanak. Mogu na engleskom, onda me možete e, izravno razumjeti. Ne mislim da više ne moramo turizmu dati šta novaca. Rekla sam da ja nisam iznala kritičnu primjedbu, već su kad projekti toliko uspješni da im više nije potrebna podrška, da možemo s tim novcem financirati druge projekte, naravno također iz turizma. Slažem se da ne bismo trebali oduzeti novac za financiranje turizma, to je ono što sam htjela reći. Usvrđujem da smo na kraju svi to imali jednako mišljenje, čak i sa Adamom Bodorom. Hvala vam na tom još jednom pitanju, hvala na odgovorima, hvala E, izgledačima što su došli k nama, što su odgovorili na sva pitanja. Zahvaljujem e, svim zastupnicima i mnogo brojnoj publici. A isto tako, prije svega zahvaljujem usmenim provoditeljima. Želim vam lijepe odmore, da se odmorite da se onda tako vratite na posao kako bi mogli dalje nastaviti tako izvrsno raditi kao i do sad. Nema ništa podrazno, stoga vam želim sve najbolje kažem da ćemo sljedeći sastanak održati 1. rujna 2016. godine ovdje u 9 sati u Europskom parlamentu. Hvala vam lijepa i sve najbolje.